Pa. Bardzo proszę, abyśmy mogli rozpocząć, bo jak Państwo zauważyli, Pan Komisarz. Da započnemo, jer kao što ste vjerojatno i same primijetili, povjerenik već čeka. je dakle, otvaram naš sastanak. I kao što smo se dogovorili jučer, na prijedlog gospođe Neuhl. Odgodit ćemo glasovanje o strategiji o šumarstvu. Evo, vidim da tražite kartice, tako da možemo odmah početi sa glasovanjem, e, no pitanje je sljedeće. Tko je zato da se odgodi glasovanje? Tko je zato da se odgodi glasovanje? Evo. Proszę pan e, De Castro. Sorry eh, ho, ho perso tempo a cambiare posto e non ho seguito. Tražio sam svoje mjesto pa nisam slušao. Naš je klub razgovarao o tome danas eh, i također smo razgovarali sa izvjestiteljicom Kesteger, odnosno želimo podnijeti jedan usmeni amandman prije glasovanja kako bismo mogli tu uključiti neka pitanja koja nisu obuhvaćena kompromisnim amandmanima. Izvjestiteljica Krestinger je prihvatila ovaj naš prijedlog i naš usmeni amandman. Mi smo zato da se ne odgodi glasovanje. Želimo imati mišljenje Elizabet Kristinger. Gospođo Kristinger, želite li odgovoriti? Hvala Paulu de Castro. Evo, upravo smo o tome razgovarali. To je amandman koji nije u kompromisnom amandmanu 7, nego o tome treba glasovati posebno. Trebamo još e, malo razgovarati o tome koji će to točno amandman biti, jer je riječ o tehničkom, vrlo detaljnom pitanju. Tu nemam nikakvih primjedaba. Kada bi se sada podnio usmeni amandman, onda bismo trebali ga svi usvojiti sporazumno no sada očito ne možemo mijenjati glasački popis. No, inače ja se slažem sa prijedlogom usmenog amandmana. U redu. Gospodin Federle bih htio nešto reći. Htio bih zamoliti kolege da budu brži, zato jer smo sada svi prikupljali glasove, a MSD prihvaća sada glasovanje, a kada je riječ o osmenom amandmanu, to treba uložiti poslije podne kada ćemo prijeći na glasovanje. I naravno postoje pregovori i treba to učiniti na prikladniji način u budućnosti. I mi smo imali sastanak koordinatora u ITRE-u i prikupljali smo glasove za to. Dakle, budite malo precizniji u planiranju u budućnosti i to će ubrzati stvari za sve. Uvaženi zastupnici, budući da povjerenik čeka, započet ćemo razmjenu mišljenja sa povjerenikom, a odluku ćemo onda odgoditi do tik prije glasovanja. Ponavljam, odluku ćemo donijeti prije glasovanja jer nas povjerenik čeka, sada ne možemo glasovati. Jeszcze będzie, będzie e, e, pani e, E, Kosinger, pani będzie czas jeszcze na Gospođo Kessinger, vi ćete također imati dovoljno vremena za, dovoljno, za dodatne pregovore i razgovore i onda ćemo odlučiti prije glasovanja hoćemo li odgoditi ili ne, a sada započinjemo razmjenu mišljenja sa povjerenikom jer ne možemo dopustiti da nas on još čeka.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 Pozdravljam sve vas danas. Evo započinjemo razminu mišljenja koju smo svi iščekivali. Imamo čitav niz važnih pitanja o kojima ćemo raspraviti. Povjerenik je već u drugim razgovorima nešto rekao o tim pitanjima. Evo sada neću duljiti budući da već kasnimo. I prije nego što predam riječ povjereniku, želim pozdraviti i naše goste, mlade poljoprivrednike iz regije Ardeš. Njihov povjerenik je gospodin Dantel. Dobrodošli, vi ste budućnost europske poljoprivrede. pristigli ste u najboljem mogućem trenutku jer ste upravo prisutni na razmjeni mišljenja sa povjerenikom i prisustvovat ćete naše razmjeni mišljenja i sa povjerenikom i sa predsjednicima komisije jer su sa povjerenikom došli upravitelj pleva i drugi članovi njegovog osoblja koje srdačno pozdravam. Hvala gospodine povjereniče, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Želim vam zahvaliti na organiziranju ove rasprave o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Kao što znate, Pojednostavljenje je jedan od mojih e, prioriteta za 2015. godinu i želim smanjiti administrativno opterećenje za europske poljoprivrednike. Nova politika postoji sada već tri mjeseca i sigurno smo da je ovo teško vrijeme, teško razoblje za poljoprivrednike koji se prilagođavaju novoj politici također treba naglasiti da je pojednostavljenje zajednička odgovornost i zemalja članica europskih institucija i svi imamo svoju ulogu u postizanju tog pojednostavljenja u korist europskih poljoprivrednika. Tijekom rasprava o novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici zemlje članice su tražile veću fleksibilnost koja je u velikim, velikom broju slučajeva trebalo odraziti različite okolnosti u zemljama članicama. I to je također nešto što se odnosi na E, izravna plaćanja i razvoj u načinu primjene odredaba komisije i komisija je podsjećala zemlje članice da sva dodatna fleksibilnost će svakako utjecati na složenost zajedničke poljoprivredne politike. Prva analiza načina provedbe koje su odabrali zemlje članice pokazuje da zemlje članice ne koriste sve elemente pojednostavljenja koje su im dostupni kada je riječ o zajedničkoj poljoprivrednoj politici i vrlo često uvode također i programe potpore kojima je teško upravljati i koje je teško nadzirati, a to ima posljedice i po administraciju i po korisnike. Gospodine predsjedavajući, želim vam e, zahvaliti na opširnom odgovoru od 110 stranica na moj poziv kako bi se podijelili sa mnom zamisli o poljoprivrednoj politici, a vaš je odbor dao poseban doprinos ovoj raspravi i naravno njega sam i uvažio s dužnju pozornost. Ovaj dokument pokriva brojna pitanja, a e, pitanja koje su stalno e, ponavljaju su e, prihvatljivost za plaćanja u poljoprivrednom proizvodnom sektoru, također o gospodarstva, u fleksibilnosti koja se može ili ne mora primijeniti i zatim potpora malim i vladim poljoprivrednicima i novi programi. Dakle, moja služba analizira sve ove prijedloge kao i prijedloge dionika u sastavu i u okviru čitavog pregleda zajedničke poljoprivredne politike. Dionici također dijele mnogo od vaših zabrinutosti i prioriteta i također smo organizirali dijalog sa cijelim društvom i sa temeljnim organizacijama u svim zemljama članicama kao zastupnici znam e, da ste u stalnom i redovnom kontaktu sa svojim biračima i to je pokazano i u sudjema slučajeva koje su vrlo važne, koje daju značajan doprinos u smislu pojednostavljenja zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, iščekujem sa zanimanjem vaše, e, vaša mišljenja koja ćete iskazati danas i također dalje prijedloge za pojednostavljenje. Evo samo da vas podsjetim na e, tri glavne smjernice koje trebaju upravljati našim budućim radom, odnosno e, treba poštivati političke odluke koje su donesene 2013. godine. Pojednostavljenje ne smije dovesti do slabljenja financijskog upravljanja zajedničkom poljoprivrednom politikom i treba pridati prioritet onim poljoprivrednim područjima i poljoprivrednicima gdje e, imamo najveći broj korisnika. Trebam istaknuti važnost ovih e, smjernica za današnju raspravu. Poljoprivrednicima treba stabilnost kako bi proveli reforme i stalne promjene neće im olakšati posao. Stabilnost je ključna za one poljoprivrednike koji donose također odluke o ulaganju u svoja poduzeća. Evo, usredotočit ću se na sljedeća tri područja u nekoliko sljedećih mjeseci. Kao prvo, ozelenjivanje. Naravno, ne iznenađuje vas e, da e, Upravo su mnogi od vas e, iznijeli prijedloge u vezi sa izravnim plaćanjima kad je riječ o zelenjivanju i to će se provesti, za to sam se već obvezao i to će uključiti također i danje zahtjeve e, po pitanju ekološke proizvodnje i druge elemente. E, neki su iznosili i prijedloge političkih e, sporazuma o zelenjivanju, to će biti dio političkog promišljanja, ali naravno ne želim reći da ne možemo da možemo unijeti neke izmjene, no to bi iziskivalo i izmjene temeljnih ugovora. Zatim, makromjere. Drago mi je što već se provede mjere u posljednjih nekoliko mjeseci koje rješavaju neke od vaših e, nedoumica. Postoji radna skupina e, za ta pitanja koja se e, bavi upravo razredom novih programa i usklađivanjem sa uredbama iz komisije. I to se provodi u zemljama članicama i također u izobnim skupinama u zajedničkoj organizaciji tržišta. Kao posljedica ovih mjera ćemo razraditi jedan pojednostavljeni tekst koji će biti donesen do kraja godine. Primjeri ovih koraka su e, također mjere za privatno skladištenje, zatim e, program za voće i povrće i također javne intervencije koje su instrument koji se rijetko koristi i trebalo bi ga bilo, e, biti jednostavno primijeniti u slučajevima kada je to potrebno. Želim skrenuti vašu pozornost na pitanje izvješćivanja. E, to se često kritiziralo kao izvor administrativnog e, opterećenja, a pojednostavljenje tog sustava će olakšati svima posao. I također želim istaknuti da je pojednostavljenje a e, proces koji će i dalje biti jedan e, proces u tijeku i tu ćemo nastojati znači i probleme u, i, i rješenja za iste i to vrlo brzo. Dakle, dobar primjer brzo djelovanja koje komisija može poduzeti je upravo to područje kao što ste i samo istakli i što su tražile i zemlje članice, odnosno da komisija izmjeni propise koje se čine, e, tiče registracije životinja kada je riječ o prihvatljivosti za nacionalne programe potvore. Dakle, ja sam podržao ovu e, izmjenu koja je zahtijevala delegirani akti. Tu tražim vašu suradnju kako bismo mogli izmijeniti taj akt to brzo. Drugo, svjestan sam eh, nedoumica koja se eh, odnosi na eh, konačan rok za primjenu izravne pomoći za 2015. godinu, no ja sam to odlučio produžiti do lipnja, zato jer poljoprivrednici ne smiju trpjeti, zato jer nacionalna uprava nije bila dovoljno spremna kako bi to provela u dijelo. Dopustite da zaključim nadovezujući se na ono što sam spomenuo prije, odnosno da ovo imati fleksibilan e, pristup. Pojednostavljenje se ne može dogoditi preko noći, nego podrazumijeva čitav niz koraka u korist poljoprivrednika i pojednostavljenja njihovog rada. Neke mjere će biti lakše provesti od drugih e, kako bi to bilo razumna inicijativa trebamo provesti te mjere gdje god je to moguće i što prije moguće. Ne smijemo gubiti dragoceno vrijeme kako bi sektor postao konkurentniji i profitabilniji. Dakle, sa zanimanjem iščekujemo ovu raspravu koja će nam omogućiti da iznesemo dalje prijedloge i također uvjeravam sam da ću i dalje ostati u uskom kontaktu sa ovim odborom e, i da ću razmotriti sve vaše prijedloge. Također očekujemo od vas i konstruktivan dijalog e, i budući da se upravo bavimo pojednostavljenjem. Naravno da ćemo pozdraviti sve slične inicijative s vaše strane, kao i mogućnost i iznošenja jednog izvješća na vlastitu inicijativu. I vrijeme e, koje će nam dati ljetni prekid će nam omogućiti da budemo konstruktivniji i djelotvorniji u jesen. Hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Dame i gospodo, Više se od 30 zastupnika javilo za riječ. A vidim da se i dalje ostali kolege javljaju za riječ. Dakle, koordinatori će imati po dvije minute, ostali po jednu minutu. Jer imamo najviše sati pol vremena na raspolaganju ukupno. Dakle, molim vas da započnemo odmah s raspravom. Prvi su na redu koordinatori. A dopustite mi da vas podsjetim da smo poslali i svoje napomene u pisanom obliku putem klubova zastupnika i gospodin povjerenik je sve to zaprimio i gospodin ima prvi riječ. Hvala lijepa. Eh, gospodine predsjedatelju, hvala lijepa povjereniče Logan što ste danas ovdje sa nama, to je bilo doista neophodno. Ja vas podupirem kad kažete da se eh, administrativno trećenje mora smanjiti kako za poljoprivrednike, tako i za eh, tijela vlasti. Trenutno smo u kaotičnoj situaciji što se tiče poljoprivredne politike. Svakodnevno dobivam telefonske pozive i od e, e, zaposlenika tijela vlasti i od poljoprivrednika. Nitko ne zna e, se snaći u ovoj situaciji i kako provoditi donešene reforme reforme koje su donešene 2013. trebala je u miru implementirati, no to se nije dogodilo što nije vaša odgovornost. Sad je pitanje kako ćete e, dalje postupati. Ja sam jučer u e, novinama pročitao da e, komisija razmišlja da se rok prebaci sa 15. svibnja na 15. lipanj. Pitanje je da li je to točno ili je to kriva informacija. Nadalje, po mom mišljenju je potrebno da se, e, da se radi u dvije faze. Da sada, već sada u ovoj godini komisija jasno e, razjasni što je, što je jasno, što je točno, što nije točno. Samo jedan primjer, ako živica e, je uz granicu Eh, uz granicu eh, zemljišta, a uz eh, tu živicu prolazi put, onda komisija kaže da to nije granična živica, to je ne, to je čudno. Dakle, sada za u ovoj godini ne može se čekati, više mora se vrlo brzo rješavati sve te, sva ta pitanja i pritužbe koje stižu. Ja imam veliko povjerenje u vas i moj klub zastupnika se nada da ćete održati svoje obećanje, da ćete debirokratizirati e, poljoprivrednu politiku i tome vam u ime svog kluba zastupnika želim mnogo sreće. E, hvala gospodine predsjedavajući i hvala gospodine povjereniče. Pitanje debirokratizacije i pojednostavljenja je svakako nešto što je nam važno kao odboru i radili smo na reformi koju smo izradili tijekom pretoklog saziva, no nažalost posljedica te reforme je upravo suprotno bila dodatno nešto što je zakompliciralo život e, našim poljoprivrednicima i zemljama članicama. Evo, želim vam zahvaliti na ovom novom prijedlogu koji danas e, iznosite pred nas. E, mi smo u klubu socijalista i demokrata razradili čitav niz prijedloga, no tu želim podsjetiti upravo da ako imamo istu pravnu osnovu, izrađivati prijedloge je svakako zanimljivo, ali ti prijedlozi neće biti toliko utjecajni koliko bismo mi htjeli. Želim se pridružiti onome što je rekao Albert Des, odnosno zanima nas koje ste rokove i hodogram predvidjeli za sljedećih nekoliko mjeseci, odnosno polazeći od analize primjene ozelenjivanja, hoćemo li se moći nadati doista pravoj srednjeročnoj reviziji koja će nam omogućiti da iskoristimo sve prednosti nove politike za okoliš, ali uz to da nećemo dodatno zakomplicirati posao i život našim poljoprivrednicima. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine De Castro. Gospodin Nikolson ima riječ. Hvala vam. Također želim pozdraviti povjerenika danas na ovome sastanku i želim pozdraviti činjenicu što je odredio kao prioritet reformu zajedničke poljoprivredne politike. Reforma iz 2013. godine je htjela postići sve za sve, ali mnoge izmjene kao što možemo i vidjeti u našim regijama su bile neuspješne. Vi ste krajem tjedna, e, vi ćete krajem e, tjedna posjetiti Irsku i sigurno da ćete čuti i komentare i primjedbe poljoprivrednika. Složenost najnovije reforme je dovela do kulture straha u kojoj nacionalne i regionalne vlasti igraju na sigurno kako bi izbjegle opterećenja, a fleksibilnost koja je možda dostupna se ne koristi na lokalnoj razini. Iz vaše uvodne izjave čini mi se da je tijekom reforme zajedničke poljoprivredne politike vaša komisija bila vrlo otvorena za promjene i prijemčevana iste. Čini mi se da je to ipak komisija koja je tvrdoglava koja nije spremna razmotriti promjene, a kada mi pokušavamo to provesti na jednostavni način sa parlamentarne strane, vaša komisija to stalno odbija, a sada govorite opet o pojednostavljenju. Ako to ozbiljno mislite, mi ćemo surađaviti s vama. I gospodin Bruzek, eh, ako je glavom, eh, zna da ima pravo i zna da ovaj odborima pravo kada pokušavamo pojednostavljati situaciju u kojoj može doći i do vrlo jednostavnih grešaka. Nadamo se da se to na drakonski način neće rješavati novcem koji bi onda poljoprivrednici izgubili, a kada to predlažemo onda komisija kaže ne. Nadam se međutim da ćete vi reći da i surađivati s nama. Na szczęście komisarz może powiedzieć, że reforma nie jest jego dzieckiem. Pa, povjerenik može slobodno reći da on nije potaknuo reformu. Gospodin Tomas, hvala. E, hvala na vašem nastojanju da se pojednostavi zajednička poljoprivredna politika i također hvala na predlaganju roka za predlaganje promjena ZPP-a. No, htio bih e, nešto reći o posebnim e, programima za ozelenjivanje i pojednostavljenje. Mislim da to može dovesti i do više razine zaštite okoliša kada je riječ o mjerama ozelenjivanja, a i smatram da ti programi mogu biti dobar instrument e, i za nadzor mjera ozelenjivanja, nego, jer te mjere upravo trebaju imati i usmjerenje prema ciljevima. Neke zemlje članice već e, imaju razne programe certificiranja koji su već obavezni za poljoprivrednike i to pridonosi i rješavanju pitanja okoliša što je istovjetno mjerama ozelenjivanja. Do 22. veljače vi ste najavili odobrenje francuske francuskog programa certificiranja i želim vas pitati hoćete li odobriti i druge programe u drugim zemljama članicama i može li komisija također objasniti i način na koji će komisija ocjenjivati programe certificiranja prije odobravanja kako bi se zemlje članice mogle prilagoditi. Također, hoćete li odobriti te programe certificiranja prije roka za podnošenje zahtjeva za isplate iz zajedničke poljoprivredne politike. Hvala. Bardzo dziękuję. Chcę Państwa poinformować. Hvala vam lijepa. Želim vas obavijestiti o tome da nam se pridružio predsjednik odbora za proračun. Dakle, pozdravljam ga, drago nam je što ste ovdje. Dobrodošli. Gospođa Senra ima riječ. Hvala lijepo. Hvala gospodine povjereniče. Htjela sam vam priopćiti da je cilj našeg kluba krenuti prema novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja će prepustiti proizvodnju hrane malim gospodarstvima. Zatim, pitanje fleksibilnosti i pojednostavljenja. To se ne smije iskoristiti kako bi se isključilo mala gospodarstva, ono, a to je ono što se događa u Španjolskoj. Zatim, čini nam se o temelje važnosti pojednostavljenje birokratskih opterećenja, odnosno poljoprivrednici nemaju toliko vremena koje bi mogli posvetiti rješavanju administrativnih pitanja koja proizlaze iz zajedničke poljoprivredne politike. I na kraju predmete bi trebali rješavati javna tijela i to besplatno. Ne bismo smjeli ovisiti o bankama ili drugim privatnim ustanovama kako bismo se bavili rješavanjem predmeta koja, koji su vezani u zajedničku poljoprivrednu politiku. I na kraju želim reći da se fleksibilnost e, ne bi smjela koristiti za prikrivanje činjenice da se pomoć isplaćuje subjektima i fizičkim osobama koje nemaju nikakve veze sa poljoprivredom, a to se upravo i čini u nekim zemljama članicama. Dziękuję pan Hausling. Hvala lijepa. E, hvala lijepa gospodine povjereniče što ste došli danas na naš sastanak. E, Napet očekujem što ćete učiniti sa našim predmetim, e, prijedlozima. Zanimljivo je da ste upravo pitali one koji su sudjelovali u donošenju reforme kako bi trebalo izgledati pojednostavljenje. Ja moram reći da sam tu skeptičan. Veliki klubovi zastupnika su, na primjer, e, usvojili ovu reformu ovakvu kakva ona je. Ja se još živo sjećam kako smo sjedili na trijalozima i svaki klub zastupnika je imao još e, neke zahtjeve za izmjenama koji nam sada naravno e, koji nas sada naravno žuljaju. E, imali smo jedan relativno jednostavan prijedlog bivšeg povjerenika, e, međutim od tog prijedloga je nastao jedan meni od 28 različitih prijedloga od 28 zemalja članica. Dakle sad je pitanje kako e, postići jedinstvenu provedbu svih 28 zemalja članica, a ne da svak radi po svome. Jedan cijeli niz amandmana što se tiče vezanih plaćanja, e, također i tu imamo 28 varijanti što naravno nije e, poželjno. Da li će sada još neke E, pojedine zemlje članice u postupku ovog pojednostavljenja pokušati ukinuti zapravo zeljenjivanje. Do toga ne bi smjelo doći jer e, moramo jasno reći cilj reforme je bilo da, se javni novac troši sa javne e, učinke, a ne da se zapravo u krajnjoj konsekvenciji ukine zajednička poljoprivredna politika, odnosno reforma. Hvala sljedeći govornik. Kao što znate, vaš prethodnik je pojednostavio ZPP time što ga je učinio mnogo e, kompliciranijim. E, kompjuterski stručnjaci koji su tvrdili da e, postojeći formulari mogu biti lako upotrebljeni, pokazuje se da nisu bili u pravu i sada naši političari puze k vama i mole za odgodu od mjesec dana za podnošenje zahtjeva za plaćanjima, ali na svu sreću učinili ste ispravnu stvar, na čemu vam zahvaljujem. Ali, da li ste također zamoljeni da odgodite i plaćanja poljoprivrednicima za nekoliko mjeseci? Možete li to potvrditi? i da li e, ćete e, zapravo sankcionirati odgodu plaćanja ako ste odobrili tu odgodu plaćanja? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Kao što sam već rekao, sada ću riječ dati povjereniku koji će objasniti neke stvari, a potom će nastaviti e, poslije ćemo nastaviti s pitanjima. Hvala lijepa, zahvaljujem e, svima koji su postavili pitanje što se tiče procesa. Očekujemo zaključke e, vijeća e, negdje u svibnju ili lipnju. Ako želimo koordinirati poziciju ovog odbora i ako bi vi mogli možda sastaviti izvješće na vlastitu inicijativu, to bi bilo vrlo dobro, naravno na vama je da to odlučite, ali naravno ja sam primio veliki broj prijedloga od članova ovog odbora i dalje primam e, primjedbe i komentare. E, dakle, što više primjera od vas dobijemo e, za različite nedostatke koje treba ukloniti, to bolje. Ja sam doista odložio rok od 15. svibnja na 15. lipanj. Dosta zemalja članica, uključujući Veliku Britaniju, su zamolile da, za tu odgodu i to kako bi se osiguralo da poljoprivrednici ne budu oni koji su pogođeni e, poteškoćama, odnosno i zemlje članice imaju poteškoće sa e, implementacijom Dakle, mi moramo osigurati e, ljudima odgodu roka kako bi ljudi imali dovoljno vremena da e, zahtjeve e, dovrše na pravi način. Dakle, gospodine Egnju, ja potvrđujem da neće biti odgoda plaćanja A što se tiče drugih stvari koje je spomenuo gospodin Des, jedan niz e, zastupnika već je e, dao svoje komentare i priloge u vezi sa tim stvarima. Mi smo sada osnovali jednu e, posebnu skupinu koja ima zadaću pomoći zemljama članicama a što se tiče ekoloških e, tema kao što su živice i slično, to e, su sada problematične točke u toj reformi i ta radna skupina će raditi na tome da se te nejasnoće pojasne, da se jasne interpretacije daju svim zemljama članicama. Također želim reći ovom odboru da sam odlučio e, ne da se ne e, e, izriču kazne u prve dvije godine dakle za prve dvije godine neće biti kazni odnosno globa A također e, neke zahtjeve koji proizlaze iz e, ove reforme neće se e, zapravo zahtijevati od poljoprivrednika do 2018. Vremenski raspored, kao što sam već ranije spomenuo, ja se nadam da će do srpnja ili rujna parlament usvojiti svoje stajalište i da ćemo imati paket mjera prije kraja ove godine, ali ja neću čekati skrštenih ruku do kraja godine. E, jednu mjeru smo već e, e, primijenili, ali cijeli niz mjera pojednostavljenja će, nadam se, E, biti spremne za raspravu sa parlamentom i vijećem prije kraja ove godine. Ja e, ne tražim da se ulažu amandmani na e, temeljni zakon, ali preporuke koje ćete koje ćete dati će se moći E, uzeti u obzir kod prve revizije. Gospodine Nicholson, ja znam da postoji strah u Sjevernoj Irskoj. Ja ću se sastati sa vjerojatno 400-500 e, poljoprivrednika kad posjetim Sjevernu Irsku. Jer imam predviđen sastanak sa e, Savezom E, poljoprivrednika, pretpostavljam da će tamo biti poljoprivrednici, ali vi kao e, suzakonodavac također imate e, svoj dio odgovornosti. Mi kao komisija također imamo svoj dio odgovornosti, ali ta odgovornost je zajednička. Ono što mene doista zanima je da vidimo da li je ZPP doista E, realno provedivo u praksi, a ako nije da izmjenimo ono e, što su problemi. Što se tiče ove e, scheme certifikacije, francuske scheme certifikacije, mislim da je nizozemska skema već potvrđena i odobrena mi smo još uvijek otvoreni za nove e, scheme certifikacije drugih zemalja članica. Gospođa Sendra je rekla da je cijeli da je rezondetro ove e, reforme bio da se zadrži što veći broj poljoprivrednika da ne odustanu od e, poljoprivredne proizvodnje. Dakle, fleksibilnost je tu data zemljama članicama i mnoge zemlje članice su iskoristile opcije koje e, daju tu fleksibilnost i mogućnost djelovanja zemljama članicama. Dakle, nema ni na koji način E, nikakvih namjera da se isključe mali poljoprivrednici, da, da pače, mi želimo da oni ostanu u proizvodnji. Nikakvih e, također nema namjera da se ukine ozelenjivanje kao takvo, ali kompleksnost e, naših politika je naravno velika i sad se radi o tome na koji način tu politiku implementirati. E, poljoprivrednici su mnogo, u mnogo većoj mjeri osvješteni što se tiče zaštite okoliša, po mom mišljenju, i igraju bitnu ulogu za zaštitu prirodnih resursa. E, Velika, Velika Britanija ima problem sa e, sustavom zajedničke organizacije tržišta i zato smo Velikoj Britaniji dali malo e, više vremena da poprave stvari u korist poljoprivrednika. Mi ne želimo da poljoprivrednici budu e, oštećeni ili e, kažnjeni zbog nesposobnosti tijela vlasti Možda je Velika Britanija trebala sa tim poslom započeti prije nekoliko godina, ali e, u svakom slučaju sada smo im dali više vremena. Dame i gospodo, sada ćemo e, preći na sljedeći krug posljednja pitanja. Svak će imati vremena samo jednu minutu jer imamo 30 e, imena na popisu. Počinje gospodin Andriju. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujem gospodine povjereniče što ste danas ovdje i e, drago mi je što govorite o svojoj posvećenosti da se ZPP pojednostavi. Ja ću vam reći nešto o dva konkretna primjera iz Francuske. E, prvo, pomoć mladim poljoprivrednicima da započnu s poslom. Zapravo trenutna situacija ne pomaže mladim poljoprivrednicima. U Francuskoj imamo mnogo mladih ljudi koji žele započeti sa poljoprivrednom proizvodnjom, međutim e, međutim tu nailaze na velike poteškoće. Potom prirodnih e, habitati, u, prirodna e, staništa u, e, na primjer, planinskim područjima. Tu je situacija također vrlo komplicirana i teška. Hvala lijepa, sljedeća govornica, gospođa Garcia. Hvala vam što ste danas ovdje, gospodine povjereniče. Ovaj današnji razgovor s vama nam je vrlo važan, ali mislim da ne možemo istovremeno e, dovoditi u pitanje političke odluke koje su već e, donešene. Ne možemo sad provoditi jednu mini reformu, velike reforme. Moramo se pobrinuti za pravnu sigurnost za poljoprivrednike i za vlade. I zato mislim da su napori da bi se trebalo uložiti napore u postizanje veće jasnoće kako ne bi bilo poteškoća u primjeni. Dakle, mi želimo da se kod prvog stupa, odnosno kod pojednostavljenja ZPP-a, da se ne zanemaruje nijedan sektor moramo paziti da ne moramo pogledati kriterije e, za sigurnost i moramo se pobrinuti da su odredbe ZPP-a takve da se mogu i primjenjivati. Hvala lijepa, sljedeći govornik. E, molimo, uključite mikrofon. Htio bih e, pojednostavljenje i barem razjašnjenje za mnoge e, poljoprivrednike u Europi u svim zemljama Europske unije. Uske interpretacije su u direktnoj kontradikciji sa Eh, odredbama o zaštiti divljih ptica eh, poljoprivrednicima je potrebna jasnoća i sigurnost i moramo podržati poljoprivrednike na, koji proizvode na svim vrstama terena u svim eh, vrstama područja novac je zapravo usmjeren velikim bogatim e, zemljeposjednicima a e, na male se uopće e, ne misli. Hvala lijepa. Gospođa Skopka to. E, povjereniče Hogan, hvala što ste danas ovdje i hvala vam na otvorenosti. Ja sam ovdje s vaše lijeve strane. Također Pozdravljam vaše priznanje da mnogi e, zastupnici u ovom odboru imaju usku, e, su usko povezani sa poljoprivredom. Ovo što je Martin upravo rekao da bi ideja pojednostavljenja mogla biti iskorištena za napad na neke od mjera ozelenjivanja, e, mi smo već vidjeli slična povlačenja prookolišnih paketa. Mi se bojimo da će se tu dogoditi e, nove nova slabljenja ZPP-a. Mi se slažemo s vama da e, je e, da bi bila vrijedna upotreba novca poreznih obveznika kad bi se on na pravi način upotrijebio u, za mjere ozelenjivanja. Mislim da međutim moramo osigurati da se e, dobrobiti za okoliš za koje e, plaćamo doista i postignu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Smith. Hvala gospodine predsjedatelju, dobro jutro gospodine povjereniče. E, drago mi je što ste danas ovdje i što se tiče ovoga što ste rekli da nećemo dirati naše, naš politički e, dogovor, e, to s tim se potpuno slažem i pozdravljam tu vašu izjavu. Jedna konkretna stvar koja se tiče e, unakrsne sukladnosti. Po st, članak 99 predviđa kazne zbog greški iz nemara ali u delegiranom u stavku 39 delegiranog akta predviđa se e, predviđaju se kazne za e, greške od 3%, 3 pa nadalje. Zanima me vaše razjašnjenje ovoga. Mislim da trenutnu situaciju ne možemo učiniti još kompleksnijom e, novom reformom ZPP-a. Mislim da e, bi to bilo bio krivi put. Hvala lijepa. Govornik, dobro jutro gospodine povjereniče. Mislim da je vrlo važno pojednostaviti ZPP, ali najvažnija stvar je osigurati da naši poljoprivrednici ostanu konkurentni i njihova proizvodnja profitabilna. Jedan primjer, proizvođači u baltičkim državama e, već osam godina posluju s gubitkom i situacija je da ne znaju što očekivati od sutrašnjeg dana E, njih jednostavno treba podržati. Zar ne mislite da e, se u ovoj sadašnjoj reformi ZPP-a e moramo pružiti mogućnost da se mladim poljoprivrednicima i malim poljoprivrednicima isplaćuju kompenzacije kao reakcije na situaciju na tržištu tako da e, oni znaju da ako se donos, dogode iznenadne e, promjene situacije da će moći dobiti kompenzacije. Dobrodošli. Posljednji put kad smo razgovarali e, ja sam vas pitala koji je status programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Vi ste izrazili zabrinutost i rekli ste da Hrvatska je nažalost među tri zemlje koje ozbiljno kasne a o čemu svjedoči velik broj primjedbi, čak 377 primjedbi. Ono što me zanima, imate li možda danas dobre vijesti za mene, u kojoj je fazi usvajanje programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, da li možemo očekivati da će to uskoro e, biti razriješeno. I drugo pitanje koje su me molili da vam postavim dolazi od strane mladih poljoprivrednika. Mislim da vas je kontaktirala i organizacija CEA. Riječ je o potrebi e, izmjene E, uredbe broj 1307 kroz 213 e, u članku 50. Naime, Republika Hrvatska nije koristila prava na izravna plaćanja Europske unije, te se razdoblje od 5 godina prije podnošenja prvog zahtjeva u okviru E, programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini za mlade poljoprivrednike e, po mom mišljenju ne bi trebalo odnositi na naše mlade proizvođače jer su oni primali sredstva iz nacionalne omotnice pa je pitanje hoćete li napraviti ovdje iznimku i promijeniti tu odredbu. Hvala lijepo. Dziękuję pan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 E, se sastavlja u komisiji. Mi polazimo od pretpostavke da e, bi jedno dobro rješenje bilo umjesto te zabrane da se jednostavno ukaže na, tu, e, na taj popis. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Mislim da sutra imate, da danas popodne imate sastanak na temu e, živica. E, bilo bi divno kad biste riješili tu problematiku. U cijeloj Europi postoji zbunjenost među poljoprivrednicima o tome što je točno definicija obradivog poljoprivrednog zemljišta? Mislim da je to jedna, jedno pitanje koje treba razjasniti. Kako će e, pojednostavljenje smanjiti strah u e, zemljama članicama među e, revizorima kontrolorima proračuna jer kad zemlje članice pokušaju biti fleksibilne onda postoji strah da će im to donijeti poteškoće sa e, revizorima i kontrolorima. Dobro je da ste produljili rok, to znamo cijenimo i mislim da poljoprivrednici pozdravljaju vaš, općenito vaš pristup. Ja se nadam da ćemo vidjeti još daljnjih promjena kako će e, e, kako bi ZPP postao praktičniji. Hvala gospodin Kaputo. Zahvaljujem predsjedavajući. Kao prvo čestitam povjereniku zato što je uključio temu pojednostavljenja u svoj dnevni red i program. I drago mi je što je tako djelotvorno nastupio pred Europskim parlamentom. Želim sada prvo iznijeti pozitivne primjedbe i govoriti o problemima o kojima su govorili kolege i kolegice. Jasno je da ne možemo e, stvari promijeniti preko noći, kao što je rekao gospodin De Castro. Ali htio sam privući vašu pažnju na neke specifične aspekte koji pojednostavljuju e, život poljoprivrednika. Što vi mislite o stvaranju jedinstvenog upisnika e, poljoprivrednika, a to e, ne mislim samo na firme poljoprivredne tvrtke, zato što moramo zagarantirati bolju efikasnost kontrola. Što mislite o tome zajedničkog sustava kroz koji će sve poljoprivredne tvrtke moći podastriti jedan jedini akt koji će se onda preusmjeriti na um, subjekte koji ih trebaju primati. Zahvaljujem. Sad gospođa Kalnjete, nakon toga povjerenik. Zahvaljujem. Povjereniče, hvala na tome što činite kako bismo pojednostavili E, zajedničku poljoprivrednu politiku. Razgovarala sam s poljoprivrednicima i oni su izrazili potrebu za pojednostavljenjem. Trenutna definicija aktivnog e, poljoprivrednika je komplicirana. Kriteriji nam ne omogućavaju da isključimo one poljoprivrednike koji nisu aktivni od direktnih plaćanja. Što se tiče e, značaj, e, ekološki značajnih e, područja, tu je problem subsidijarnosti. Na primjer u Latviji većina, visina živica je 14 metara i to zbog konfiguracije tla i vlažnosti tla. Mm, to je problem na državi i režima članica. Što se tiče organizacija proizvođača voća i povrća, u trenutnoj situaciji program za okoliš i kriteriji evaluacije su prekomplicirani i nejasni, nerazumljivi. U praksi to onemogućuje stvaranje organizacija e, proizvođača. To je sve što sam htjela pitati. Hvala. Izvolite, povjereniče. Zahvaljujem, predsjedavajući. Mlađi poljoprivrednici, možda možemo o tome raspravljati. To je tema koja se provlačila kroz mnoge, mnoga izlaganja zastupnika danas. Možda bismo trebali reći više detalja vezano uz tumačenje. Države članice trebaju tumačiti E, pravila na temelju d 3 U Francuskoj postoje područja koja su zaštićena i francuske vlasti bi trebale dati prijedloge za rješavanje problema. Radi se o problemu koji možemo zajedno riješiti. Gospođo Garcia, taj proces pojednostavljenja e, nije jednostavna reforma iz 2015. E, godine. Radi se o tome kako mi onda možemo primijeniti reformu koju smo upravo zaključili e, i to od 1. siječnja 2015. Primjena je ono što trebamo, moramo biti jasni, moramo smanjiti opterećenje tako da se nadamo da ćemo napredovati u tome. Što se tiče organizacija proizvođača, mi i dalje e, podupiremo stvaranje organizacija sa dodatnim financijskim sredstvama. Imamo e, različita područja djelovanja i nove šanse za mlađe poljoprivrednike za restrukturiranje e, mljekarskog, mljekarskog sektora komisija, Europska investicijska banka trebaju zajedno surađiviti kako bismo imali bolje organizacije proizvođača i kako bi se situacija poboljšala. Što se tiče e, očuvanja staništa ptica, e, već smo o tome govorili, znam da se vi bavite zaštitom životinja. Ovdje svakako postoji problem u vašem području. Države članice e, su ovaj tjedan dale zahtjev komisiji. imamo još neka pitanja koja trebamo riješiti. Ovdje je definicija aktivnog poljoprivrednika. Svakako države članice moraju imati politike koje će dati potporu malim poljoprivrednicima. E, dakle, ne možemo reći da tu nema fleksibilnosti, nego želimo pomoći malim poljoprivrednicima da opstanu. E, I ste svakako to također spomenuli. Ali ja imam dobro pamćenje. E, vi ne pamtite dobro stvari koje su vezane uz okoliš. Nisam postavio pitanje o neaktivnim e, poljoprivrednicima. Znam da gospodin Hogan neće ništa učiniti u vezi s njima jer to su sve njegovi prijatelji. Gospođo Scott, ova politika nije napad na ozelenjivanje, nego se radi o primjeni politika i okolišnih mjera s kojima ste se složili Radi se o praktičnosti i o postizanju okolišnih ciljeva. Što se tiče proporcionalnosti u kaznama, to je također tema o kojoj ste vi govorili. E, I što se tiče više struke sukladnosti, moramo imati realistične mjere što se tiče proporcionalnosti. Istovremeno moramo osigurati da imamo kvalitetno upravljanje financijama zajedničke poljoprivredne politike. Moramo opravdati korištenje novca Moramo imati e, provjere i to je sve važno, važno zato što moramo zaštititi novac poreznih obveznika. Što se tiče Hrvatske, gospođo Petir, Hrvatski plan za ruralni razvoj je odobren prošli tjedan, a odgovarajuće pismo će biti poslano idući tjedan u Hrvatsku tako da je to dobra vijest za Hrvatsku. Što se tiče e, prihoda u baltičkim državama, to je problem, znam to, bio sam u Finskoj prošli tjedan i e, tamo sam sastao sa e, ministrima baltičkih zemalja. Potpora prihodima će biti samo malo priznanje problema koje imate zbog embarga vezanog uz Rusiju no malo je prerano reći da poljoprivrednici u tom dijelu Europe pate, moramo e, vidjeti bolje situaciju prije nego što budemo djelovali. Što se tiče mađarskog kolege, e, zabrane ne domaćih e, biljaka, trebalo bi možda nešto više detalja kako bih odgovorio na to pitanje. Što se tiče gospođe Megines, govorila je o e, ispunjavanju kriterija parcela. E, u državi članici koju najbolje poznajem e, došlo je do prijedloga vezano uz to pitanje i znamo da treba riješiti problem korisnika. Revizijski sud, opća uprava za proračun i tako dalje surađuju na i zajedno sa članovima odbora KONT kako bismo vidjeli koji je potencijal jedinstvene revizije E, vidjet ćemo koji će biti taj potencijal, ali svakako moramo imati reviziju, moramo imati i sukladnost kako bismo zaštitili novac poreznih obveznika. E, moramo imati praktične mjere u najširem smislu e, kako bismo imali kvalitetno tumačenje pravila i kako bismo postigli sve naše ciljeve uključujući zelenjivanje. Gospodin Kaputo, vložili se nešto zanimljivo, zajednički sustav izjava i upisnik. To bi bio svakako dobar rezultat. Moramo vidjeti koji bi bio potencijal smanjenja birokratskog posla i papirologije. Mm, svakako bi trebalo vidjeti kako bi se e, onda predavale te izjave bilo bi mi drago kad bismo mogli postići taj krajnji rezultat, ali to neće biti jednostavno. Mislim da se možemo složiti da želimo smanjiti papirologiju, u tome se sigurno slažemo. Što se tiče definicije aktivnog poljoprivrednika, to je stvar e, u nadležnosti država članica. E, što se tiče te definicije, vaše vlasti u Latviji imaju dovoljnu fleksibilnost da definiraju taj pojam na razini država članica svako odlučuje o svojim ekološki značajnim područjima i naš je cilj da postignemo usklađenost do 2016. godine, a tada se nadam da će jedinica koju smo uspostavili kako bi pomagala država članicama Eh, uspostaviti eh, harmonizaciju. Eh, danas smo govorili i o tampon zonama, a što se tiče naših poljoprivrednika, oni će biti dio našeg programa 2016. godine. Zahvaljujem na ovim odgovorima. I sada idemo na druge govornike. Gospodin Wazon, zahvaljujem. Zahvaljujem, predsjedavajući. Imam pitanje. sankcije za eh, Francusku bi trebale biti odgođene. E, odnosno ukinute. E, imamo probleme u Francuskoj, e, privedene su kraju kvote za mlijeko, imamo krizi u svinjogojstvu zbog loše konkurencije iz nekih drugih država članica i ruskog embarga. Također nismo dobili obećanu pomoć za biološke proizvode. Dakle, koliko proizvođača proizvode sa troškom, odnosno s manjkom i gubitkom. Sektor je u krizi. Vidjeli smo u e, sektoru ekološke proizvodnje da e, Francuzi ma je puna kapa vezano uz posljedice zajedničke poljoprivredne politike. Oni moraju sve više novca i vremena trošiti kako bi posjećivali urede i rješavali birokratske probleme zato što nemaju tajnice imamo mnogo administrativnih kontrola. Kakva će biti budućnost za mlade franske poljoprivrednike, pogotovo u, pogotovo u pokrajini Ardeš? Zahvaljujem. Gospodin Ferran, povjereniče, vi želite pojednostavljenje, ali ja nisam baš mnogo shvatio od toga što ste nam vi danas obećali. Jer postoji razlika između toga što E, vi e, kažete usmeno i ono što kažu vaše službe. E, vi ne vodite računa o problemima poljoprivrednika. Na primjer, neki dosijeji zajedničke poljoprivredne politike bit će otvoreni za nekoliko tjedana, ali u Francuskoj je situacija komplicirana. Poljoprivrednici su mi rekli da nisu u stanju saznati koje su mjere povezane sa zelenjivanjem pomoć još uvijek nije doznačena. A reforma e, ekološke proizvodnje i pomoć iz 2014. su problem jer pomoć za 2014. još uvijek nije isplaćena. Dakle, vi niste u stanju primijeniti ono što ste prethodno zakomplicirali. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Đufil. Next, pan posao Bove. Izvolim, hvala gospodin Bove. Povjereniče, zahvaljujem što ste danas s nama. Danas za promjenu neću napasti komisiju nego države članice. Situacija u ZPP-u je u nadležnosti država članica. To je njihova odgovornost zato što oni nisu htjeli imati zajedničku poljoprivrednu politiku, nego su htjeli da ta politika bude skrojena prema njihovim potrebama. Dakle, situacija je nevjerojatna. Nećemo iz te situacije izići dok ne budemo spojili sve instrumento Drugo, što se tiče ozelenjivanja, ono ne daje potporu ekološkoj poljoprivredi, nego upravo suprotno. Efekt je čista suprotnost. Što se tiče nove reforme, moramo se vratiti na e, vezana sredstva jer inače će države članice odbiti pojednostavljenje ZPP-a? Htio bih da mi date odgovor u vezi s time. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, gospođa Aguilera. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem što ste mi dali riječ kako bih rekla da je izvješće komisije koje je predstavljeno na našem prethodnom sastanku pokazalo da je ZPP različiti iz države u državu. Ta, to je podnastavljenje dovelo do različitih modela. Slažem se sa gospodinom Boveom. Ako nekoga treba okriviti, to su baš države članice, e, zato što nisu dobro primijenile fleksibilizaciju. Imamo tri stvari koje nas brinu, brinu i mene osobno. Zabrinuta sam zbog iskrivljanja unutarnjeg tržišta koji može doći zbog direktnih plaćanja u uzgoju voća i povrća koji će nekim državama članica do, članicama dobiti subvencije, a drugima ne. Zbog toga može doći do iskrivljavanja na unutarnjoj razini. E, imamo problema u mojoj državi s koeficijentima koje se primjenjuju na uzgoj. Zbog toga je također situacija složena. Dakle, slažem se sa fleksibilizacijom, ali se također slažem s Paulom de Castrom. Ako ne budemo promijenili temeljne odredbe, e, bit će teško napredovati. Zahvaljujem. Gospođa Šrejer, zahvaljujem. Povjereniče, vi ste govorili o praktičnoj primjeni. Mi želimo to učiniti pomoću ozelenjivanja, ali imamo neke poteškoće, posebice što se tiče stabala. E, proizvođači ekološke hrane ne znaju koju će pomoć dobiti. Osim toga, sve vrste biljaka i životinja moraju opstati. Dakle, mi moramo imati gospodarski, ekološki, poljoprivredni plan u Europi. Inače ćemo e, ući u žrvanji, nećemo iz te situacije moći izići. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Samo da se vratim na schemu temeljnih plaćanja o kojem je govorio gospodin Kaputo. Trebamo li formulare e, predavati godišnje ili postoji li mogućnost da se ti formulari mogu predati u drugoj ili trećoj godini ako se ništa u međuvremenu nije promijenilo. I što se tiče konteksta engleske, mislite da će plaćanja biti izvršena na vrijeme? Zahvaljujem gospodin Bogović. Hvala lijepa. Htio bih upozoriti na dvije stvari. Zelena komponenta ozelenjivanje. Država iz koje dolazim je Slovenija. Ona ima e, vrlo mali broj stanovnika e, pojedinici površine i zato mi ne shvaćamo koji će se kriteriji ovdje primjenjivati Dakle, morali bismo imati veću fleksibilnost za manje površine. U Sloveniji u vočarstvu, poljoprivrednici su učinili veliki korak dalje u certificiranju e, integrirane proizvodnje. I sada imamo nesnošljivu razinu ekoloških propisa. Komisija će možda dati neke prijedloge napismeno. Čija je odgovornost? Komisija ili država članica? Liberalizirali smo sektor, možda bismo sad trebali liberalizirati komisiju i države članice. Zahvaljujem. Gospodin Donano, nakon toga povjerenik će odgovoriti na pitanja. Zahvaljujem povjereniče. Mnogi poljoprivrednici iz mojeg biračkog okruga pokazali su nemir zbog kašnjenja administracije. Vi ste djelomično odgovorili na njihovu problematiku E, govori se o odgodi 15. svibnja. Za poljoprivrednike, posebice za mlade i u brdskim područjima, jako je važno da postoje mjere koje će im omogućiti djelatnost u njihovom sektoru. 96% mladih koji su otvorili firmu zahvaljujući potporama mladim poljoprivrednicima, nakon deset godina još uvijek rade. Dakle, važno je da te mjere za otvaranje firmi za mlađe poljoprivrednike i dalje budu na snazi. Zahvaljujem. Povjereniče, imate riječ za odgovore. Zahvaljujem, predsjedavajući nismo donijeli nikakvu odluku o kažnjavanju Francuske e, u visini od jedne milijarde. Gospodin Lazu, mislim da želite dobiti odgovor za ne. Dakle, kao što sam rekao, nemamo namjeru e, ukinuti kaznu od jedne milijarde eura. Dakle, kazna nije ukinuta. Što se tiče cijene e, svinjetine, e, ja sam uveo odredbu o skladištenju tog mesa, e, zato što se tako stabilizira taj sektor. Želimo stabilizirati cijene sljedećih nekoliko tjedana. Što se tiče druge robe, ne vidim e, krizu mljekarstva u Francuskoj jer cijena mlijeka danas i prije dvije godine ista je u Francuskoj. Mnogi se boje povećanja proizvodnje nakon ukidanja kvota za mlijeko i mi ćemo svakako dati potporu tržištu za e, veću proizvodnju jer znamo da je došlo do povećanja proizvodnje 2014. godine. Mladi poljoprivrednici su budućnost poljoprivrede. Jučer sam govorio o mjere e, takozvanih soft kredita Europske banke i nadam se da ćete reći mladim poljoprivrednicima da će im od velike pomoći biti to što kad budu otvarali firmu da će dobiti dugoročne kredite koji će im dati kapitalnu investiciju koju trebaju na samom početku djelatnosti. Sada dobivaju e, izravna plaćanja i soft kredite, to će biti nove šanse za njihovo poslovanje. Što se tiče sektora ekološke proizvodnje, gospodin Hojzling je o tome govorio i govorilo se o reformi tog sektora dobro je što se govorilo i o ozelenjivanju. Moramo primijeniti mjere zaštite okoliša. Ovaj odbor vijeće su već odobrili reformu koje su bile na snagu 1. siječnja. Nije potrebno reformirati politiku svake godine i poljoprivrednicima to ne bi bilo dobro, posebice u ovom trenutku teške situacije za tržište. Možda e, smo svi svjesni da moramo zaštititi novac e, e, poreznih obveznika. Što se tiče država članica, one same moraju odlučivati kakve vezane pomoći će dati svojim poljoprivrednicima. Oni imaju taj izbor i mogu s vremena na vrijeme davati dodatnu pomoć. To je balans koji je postignut što se tiče fleksibilnosti država članica i toga što se od njih očekuje kod primjene mjera, posebice što se tiče sektora problematičnih proizvoda. Mm, to je svakako dodatno pitanje možda za još jedan sastanak ovog odbora. E, govorili ste i o fleksibilnosti koja je dana državama članicama. Oni imaju veliku autonomiju e, što se tiče potpora. Ali slažem se sa nekim zabrinutistima koje vi imate E, iz države članice u državu članicu mijenjaju se iznosi, razlike postoje čak među pokrajinama. Bilo bi dobro svakako zadržati određenu razinu na temelju odluka koje su donesene e, u vezi provedbe, ali to je svakako zabrinutost e, koje smo svjesni i svakako bi bilo dobro dobiti prijedlog vezano uz koeficijente. Bilo bi dobro da ga podnesete pismeno. E, htio bih dobiti više detalja o tom prijedlogu. Uvijek postoji konflikt između veće, povećanja proizvodnje i ekologije. Ja e, se ne slažem s time da te dvije stvari idu e, u korak jedna s drugom. Ako ne budemo zaštitili prirodne resurse i plodnost tla, dugoročno će poljoprivrednici biti na gubitku, a i ruralna područja. Zato trebamo raspravljati o tome kako će poljoprivredna politika zaštititi resurse u budućnosti. Spreman sam na raspravu o tome u bilo kojem trenutku i mislim da je to dio e, revizije za 2016. godinu. Znam da je pristup temeljen na rizicima možda fraza vezano uz to kako mi djelujemo, ali moramo zaštititi novac poreznih obveznika. I moram e, općoj upravi za proračun pokazati da je novcem pravilno utrošen. Ali moramo vidjeti koje su sve mogućnosti smanjivanja papirologije. E, možda bi bilo dobro vidjeti kako možemo smanjati e, birokratsko opterećenje. Ali još uvijek nisam pronašao rješenje nastavit ću raditi na tome. Sustav informacijske tehnologije e, u mojoj državi doveo do e, zakašnjenja. Nadam se da će svi e, primijeniti svoje sustave na pravilan način, pa ne mogu odgovoriti u ime drugih država. Što se tiče mm, povrćarstva, ono je problem u nekim vašim državama. I možda biste mi trebali dati nešto više detalja vezano uz sektor vočarstva i e, povrtlarstva za 2016. godinu. Gospodin Danano je rekao da postoje poteškoće u postizanju rješenja sa francuskim vlastima. Vi ste promijenili sustav u Francuskoj i sada je regionalni sustav e, dao nove ideje i ono što je implementirano 2013. je dio reforme. Došli smo do zaključaka e, što se tiče toga kako usmjeriti pomoć prema e, poljoprivrednicima koji žive u brdovitim područjima i drugim osjetljivim područjima slažem se s time da uvijek postoji e, mogućnost uključivanja većeg broja ljudi u poljoprivredu. 7% je trenutno prilično nizak postotak mladih ljudi koji su uključeni u poljoprivredu. Moramo potaknuti mlade poljoprivrednike koji su visoko kvalificirani da dobiju e, kredite sa niskom kamatnom stopom na 10 do 12 godina kako bi dobili e, e, dovoljno novca za kapitalna ulaganja. Hvala lijepa povjereniče. Gospođo Doc. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, želim vam dobrodošlicu u naš odbor i pozdravljam također ovu razmjenu mišljenja i vaše zalaganje za sve veću pojednostavljenje politike i nadam se da govorimo u ime poljoprivrednika. U posljednjih nekoliko tjedana u Sjevernoj Irskoj sam održala niz sastanaka sa više od tisuću poljoprivrednika upravo o pojednostavljenju ZPP-a, tako da mogu danas sa uvjerenjem reći da im je dosta papirologije, kazni, nejasnoća i također su frustrirani zbog činjenice da ih ZPP prisiljava da e, budu jednostavno proizvođači, a ne i čuvari okoliša. Imala sam razgovor u petak na večer sa sindikatom e, poljoprivrednika u Alsteru i oni su se uglavnom usredotočili na pitanja koja su povezana sa složenošću sustava i također učinkom prelaska brojnih poljoprivrednika na paušalna plaćanja i naravno uvođenjem novih povlastica i također pitanja vezana uz prihvatljivost e, zemljišta i e, druge posebnosti sustava. Evo, to ih je najviše zanimalo. Hvala. Gospodine povjereniče, osobno imam veliko povjerenje u vas ali kao aktivna poljoprivrednica e, ne vjerujem jer moje dosadašnje ikustvo pokazuje da je svakom reformom ZPP postao još birokratski. Prijedlozi su sad na stolu, nadam se da ćete ih brzo pregledati i nadam se da ćemo jedno međuizvješće dobiti već u lipnju kako bi mogli nastaviti raditi E, dvije konkretne stvari. Zanima me kako e, opća uprava Agri skup e, surađuje sa drugim institucijama nadalje potrebno nam je rješenje za definicije trajno zelenih područja kao sljedeće mislim da se mora reći da je ozelenjivanje e, da poljoprivrednici vrlo pozitivno gledaju na ozelenjivanje međutim bilo bi važno da se premije e, za površine e, povežu sa premijama kako, bi, kako ne bismo imali dvostruko opterećenje odnosno dvostruki posao Gospođa Ajuzo. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja neću govoriti izravno o ZPP-u, nego o jednoj temi koja je s time povezana, a to je zaštita bilja. Vi znate da imamo veliki probleme bakterije Xylella fastidiosa koja je zahvalila dio, zahvatila dio Italije i također citruse u mojoj zemlji. Takve bolesti su uvezene kao što je i EFSA dokazala. Moje pitanje je sljedeće. Hoćete li poduzeti već jednom za svakda djelotvorne mjere i hoće li se kao i u slučaju dobrobiti životinja osnovati jedan pozitivan popis koji će spriječiti ulazak ovih bolesti u naš, naše okruženje. U Južnoj Europi širenje štetočina koji prenose ove bolesti se odvija vrlo brzo zbog e, povoljne klime, a tu se zabranjuju određeni fitosanitarni proizvodi, tako da nam hitno treba jedan pozitivan popis za uvoz biljnih materijala. Hvala. Gospodin tam Hvala gospodine povjereniče što ste nam se danas pridružili. Čini mi se kao da sam komad šunke u sandviču između službe komisije koja nam objašnjava jedno, a onda vladinih službi koje nam govore drugo. Kada je riječ o pojednostavljenju, imam prijedlog. Izdvojimo glavne nedoumice u tumačenju tekstova zemalja članica na jednu web stranicu, onda ćemo na jesen e, mogli dodijeliti jednu nagradu za e, one zemlje članice koje su previše zakomplicirale stvari onim zemljama članicama koje su ipak pojednostavnile stvari i to će nam dati pregled onoga što je učinjeno u smislu provedbe u zemljama članicama. Kada je riječ o prihvatljivosti zemljišta, ja sam e, postavio jedno pitanje u pisanom obliku vašem prethodniku koje se odnosilo na pošumljena područja na jugu Francuske. Evo, kada je riječ e, o primjeni na terenu, praktički je nemoguće nastaviti koristiti određena zemljišta. Dakle, treba naći rješenje kao što sam već rekao i to treba učiniti službe komisije jer inače ćemo doživjeti neuspjeh. Hvala. Gospodin Pender, hvala. Bilo je zadovoljstvo razgovarati i s vama o certifikatima i o zelenjivanju. Kada je riječ o certifikatima o istovjetnosti, u nekim zemljama članicama oni su prihvaćeni recimo za kukuruz u Francuskoj, no u drugim zemljama članicama ti certifikati međutim nisu priznati. Treba dakle pojednostavniti i taj postupak. A, gospodin Kožnjuk? Hvala. Povjereniče, želim izraziti nadu da će se prijedlog o pojednostavljenju zpp uskoro usvojiti u vijeću u parlamentu i da će već ovoga ljeta to poljoprivrednici iskusiti. No, dopustite mi da iskoristim ovu priliku da postavim jedno drugačije pitanje. Prema podacima Eurostata, Poljski poljoprivrednici su 2014. godine zabilježili smanjenje prihoda od 6%. To je u velikoj mjeri povezano sa ruskim embargom. 2015. godine u ZPP-u imamo ovu pričavu za hitne slučajeve i želim vas pitati hoćete li iskoristiti tu pričavu u situaciju u kojoj vrlo dobro znamo da će ove sankcije trajati cijelu godinu, cijelu 2015. godinu. Hvala vam lijepa. Gospodin Hazelkamp. Ja, dank u eh, Dank aan de commissaris eh, dat hij hier eh, aanwezig Hvala lijepa. Želim zahvaliti i povjereniku na njegovom dolasku danas. Sadašnja zajednička poljoprivredna politika predviđa izuzeća u korist malih poljoprivrednika. Svake godine, međutim, sedam poljoprivrednika odustaje od ove djelatnosti. To pokazuje težinu situacije u poljoprivredi, ali također predstavlja i prijetnju za dobrobit životinja. Kako će ulogu imati pitanje dobrobiti životinja u pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike, zato jer nam trebaju učinkoviti propisi, međutim za određene životinske vrste oni ne postoje. Mene zanima što namjeravate poduzeti kada je riječ o pravnom uređenju uzgoja zečeva, kunića i nadam se da ćemo i tom, tim pojednostavljenjem ukloniti i papirologiju. Hvala. Hvala lijepa. Meni je jako drago da ste pojednostavljenje ZPP-a stavili u središte pažnje. E, trenutna je situacija vrlo komplicirana. Meni je drago e, što ste rok za podnošenje zahtjeva odgodili za, do 15.6. E, problemi su zapravo kod administracija, ne kod poljoprivrednika. Također mi je drago što ste što želite e, harmonizirati interpretaciju reforme u zemljama članicama. Pitanje je li moguće pomicanje na 2016. za što se tiče sankcija za ozelenjivanje. Tu ste bili rekli da će to biti moguće pa da neće. A nadalje što se tiče pitanja e, voća i mlijeka za školsku djecu, što se može učiniti po tom pitanju? Thank you, Chairman, and my apologies to the committee and the Commissioner. Uh, Hvala, gospodin Carsey. Evo, ispričavam se što kasnim, upravo sam stigao iz Irske. Razgovarao sam sa poljoprivrednicima u proteklih nekoliko tjedana i stalno se vraća ista priča o frustracijama, a sigurno ste to već i osobno čuli. Naime, inspektori dolaze na gospodarstvo sa navodnom svrhom da će pregledati stanje zdravlja životinja ili što već. Inspektor kaže da, kad sam već ovdje, onda mogu provjeriti i prihvatljivost zemljišta i to uzrokuje naravno frustraciju i u brojnim slučajevima poljoprivrednik stječe dojam da tu nema nikakvog izbora iako ima pravo na najavu od određenih dana ili određenih tjedana takve inspekcije. Dakle, ništa se tu nije promijenilo kada je riječ o pojednostavljenju, nego jednostavno ministarstva nekih zemalja članica čine se da će možda se, ako želi urediti ovo pitanje, trebaju dati najavu poljoprivrednicima kako bi ih se umirilo, a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 Gospodine povjereniče, govorili ste o jednoj vrlo značajnoj temi. Ako nastavimo raditi u ovakvoj situaciji, vidjet ćemo da će se povjerenici naći, e, odnosno poljoprivrednici naći u teškoj situaciji. Što je sa posrednicima, naročito u slučajevima kada takva udruženja poljoprivrednika djeluju kao posrednici? Poljoprivreda je temeljni sektor za gospodarstvo jedne zemlje. U Grčkoj, recimo, vidimo da imamo na tisuće biljnih vrsta koje ne postoje u drugim zemljama Stiha skiosa ili šafranska kozanija i tako dalje i brojne aromatične bilje koje ne postoje nigdje drugdje osim u Grčkoj i to treba uzeti u obzir i zaštititi kao i feta sir koji je ipak nezaštićen e, kao i naše maslinovo ulje. Hvala. Gospodin Agnew. Smijem li vas zamoliti da isključite zastupniku mikrofon, zato jer svaki puta kada uzme riječ govori predugo. Bez komentarza. No komentar. Nemam komentar. Gospođa Delari. Oui, merci monsieur le président. Bonjour monsieur le commissaire. Merci. Dobar dan gospodine povjereniče. Hvala vam što ste došli i što pozorno slušate naše komentare. Ja, osim što sam zastupnica, sam i poljoprivrednica i kao brojni francuski i europski poljoprivrednici moram se nositi sa ovom novom inačicom zajedničke poljoprivredne politike. Znam e, da i druge europske zemlje i tekako osjećaju taj problem, a riječ je o prijenosu prava na jedinstvena plaćanja u novi pravni okvir prava na temeljna plaćanja kada imamo e, prenošenje vlasništva poduzeća s jednog e, poljoprivrednika na drugo. Taj jaz treba ispuniti jer to stvara velike poteškoće jer kada se ustupa e, taj teren od jednog poduzeća na drugo tu nastaje problem jer postoji pravna nesigurnost. Hvala. Imam jedno pitanje za vas, gospodine povjereniče, odnosno je li moguće u okviru glavne uprave za poljoprivredu osnovati jednu radnu skupinu koja će odgovarati na pitanja zemalja članica i ti bi se odgovori onda objavili kako bismo imali jedinstveno tumačenje najčešće postavljanih pitanja? I Evo, ako smijem reći, mislim da smo iscrpili naš popis govornika i sada bih vas molio da odgovorite na pitanja i date zaključnu riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Slažem se sa gospodinom Dacom da e, postoji preveliko administrativno opterećenja, a mi upravo nastojimo i znači prijedloge koji će smanjiti papirologiju, i na teret e, korisnika, ali i na teret e, tijela koja vrše isplate. Kada je riječ o prihvatljivosti, mnogo toga je u nadležnosti zemalja članica i vidjet ćemo koliko daleko može doprijeti u pojednostavljenju kako bismo i to riješili. E, DG Agri i DG Environment su se usko savjetovale i surađivale kada je se razrađivala ovo pojednostavljenje i reforma i Naravno, bilo je i nekih razmimoilaženja u mišljenjima, ali imamo ipak jednu zajedničku službu koja se bavi tumačenjem propisa i mislim da ona uspješno radi. Također, spomenuto je važno novo pitanje bolesti koja pogađa masline i agrume. To je o nadležnosti povjerenika Andrika ali mi smo svjesni toga i radimo na istraživanju sa zajedničkim vijećima istraživanje kako bismo iznašli odgovarajuće rješenja za ovu novu bolest koja predstavlja veliku opasnost po Italiju, Španjolsku, ali i druge zemlje članice. I znam da je povjerenik Andrikaitis e, vrlo aktivan u nastojanjima da se nađu rješenja tom problemu i mi to podržavamo. Mislim da je gospodin Tandan e, istaknuo doista važno pitanje u vezi sa tumačenjem e, koji se daju zemlje članice i tumačenjem e, opće uprave za poljoprivredu. Mislim da trebamo razmotriti ishode odluka koji su donesene u kontekstu provedbe zajedničke poljoprivredne politike od strane zemalja članica. Trebamo vidjeti koja je bila njihova namjera i zapravo povezivanje jednog i drugog bi bio koristan postupak. Ja ću zatražiti od od svoje službe da ona i pokrene mjere i korake u tom pravcu. Mislim da bismo mogli iz tako nečeg doista mnogo naučiti. Nisam, nažalost, upoznat sa pitanjem pošumljenih područja, ali zamolit ću vas da mi to i napismeno šaljete i ja ću dalje zatražiti pojašnjenje. Kada je riječ o ekvivalentnosti, to je u nadležnosti zemalja članica. Pet zemalja članica je tražilo ekvivalentnosti i dobili su odobrenje. Ako zemlje članice to ne zatraže, onda tu ne možemo ništa učiniti. Ako vaša zemlja članica to nije zatražila na isti način kao što su učinile Francuska i druge zemlje članice u pitanju kukuruza, onda tu ne mogu ništa učiniti. Dakle, to je na zemljama članicama. Gospodine Kožmok. Jasno mi je naravno da e, prihodi poljoprivrednika u Poljskoj ili drugdje u Europskoj uniji nisu bili pozitivni u brojnim e, slučajevima i znamo da su doživjeli smanjenje i e, izvoza je također i plaćanja, naročito za tri Baltičke zemlje zbog ruskog embarga, ja sam mogla učiniti nešto skromno u sektoru mljekarstva i povrćarstva 2014. godine Mm, no nisam e, pribjegao priču za hitne slučajeve. Mislim da nije ispravno tražiti od poljoprivrednika da e, smanje izravna plaćanja koja proiz e, zbog problema koji proizlaze iz ruskog embarga. Dakle, mi smo mm, izvojili tu druge resurse i tu smo bili uspješni. Mislim da ne zagovarate to da se koristi hitna pričuva za to da se pokrije i razlika u smanjenju cijena. Ni nastojimo proširiti te programe, naročito u sektoru voćarstva i povrtlarstva u Poljskoj i mislim da ćemo to uspjeti do kraja lipnja. Mislim da je 250 tisuća tona jabuka Poljska povukla sa tržišta i uz pomoć naših kolega iz Digisante također nastojimo i to kompenzirati uz pomoć drugih rješenja. Gospođa Landekamp je postavila pitanje mm, kako riješiti pitanje fleksibilnosti kojima raspolažu zemlje članice e, kada je riječ o razvojnim područjima, dakle neke zemlje članice su to drugačije provlačile, one mogu E, koristiti fleksibilnost kako bi ulagale i u dobrobit životinja, ali također trebali bi se to pitanje postaviti kolegama iz e, zdravlja i e, sigurnosti hrane. Pa, mislim da kada je riječ o zelenjivanju, gospodine Jar, ne znam kako zelenjivanje možemo ostvariti u, kratkom roku u okviru ove politike ne odlažemo ozeljenjivanje, ali e, htio bih vas pozvati da nam iznesete prijedlog o tome kako provesti e, propise o ozeljenjivanju Usklađivanje propisa između zemalja članica naravno da je važno pitanje i slažem se sa gospodinom Kasin e, kada je riječ e, o, o najavama inspekcija. I tu bi trebala postojati jedna povelja poljoprivrednika koje će zemlje članice izraditi u korist poljoprivrednika upravo o tim pitanjima i time se treba propisati i e, odgovarajući rok unutar kojega najaviti inspekcije na terenima poljoprivrednika. Mislim da bi to trebalo svakako razmotriti, a također se zalažem za to da svaka zemlja članica razradi svoju povolju za poljoprivrednike i postupak inspekcije, jer zajednica poljoprivrednika vjerojatno mm. upuće više pritužbi zbog toga bio bilo kojeg drugog gospodarstvenog sektora. Dakle, ja se slažem s vama da e, treba postojati takva najava i naravno da to treba biti dio postupka inspekcije. Slažem se sa kolegom iz Grčke njegovim napomenama. Naravno da smo um, aktivni u zaštiti ovakvih izravnih proizvoda poput sireva i vina u našim trgovinskim sporazumima i u zaštiti istih, no također očekujemo i suradnju od grčkih vlasti kada je riječ o programu ruralnog razvoja i možemo mnogo učiniti u smislu pružanja potpore grčkim poljoprivrednicima ako dobijemo odgovor e, od grčkih vlasti koje čekamo od 2014. odnosno od prosinca 2014. o programu ruralnog razvoja i taj bi program trebao iznijeti odgovore na niz pitanja kako bismo mi mogli pomoći korisnicima i poljoprivrednicima mm, koji imaju pravo na potporu iz programa ruralnog razvoja. Gospođo Delahi, kada je riječ o e, temeljnim plaćanjima i o plaćanjima za okoliš, Sviđalo se to nama ili ne, mi sada provodimo politiku koju smo upravo dogovorili i trebamo e, ispuniti ciljeve koji su su zakonodavci dogovorili. I naravno uz vašu pomoć e, želim naravno smanjiti administrativno opterećenje i pojednostavniti definiciju plaćanja za okoliš i temeljnih plaćanja koje će primiti poljoprivrednici i to nije jednostavno, nije lako to protumačiti, ali no rasprava na koju ste ukazali je e, rasprava koju ćemo imati nakon godine provedbe kada je riječ e, o plaćanjima za okoliš e, i onda ćemo kasnije imati razgovor o tome i o primjeni tih politika i o problemima u provedbi iste kada, to, kada za to dođe vrijeme. Imamo posebnu radnu skupinu u glavnoj upravi za poljoprivredu koja je na raspolaganju zemljama članicama, a i zastupnicima u parlamentu za njihova pitanja i odgovore i možete se njima obratiti sa pitanjima o tumačenju od vaših e, birača i ta vam radna skupina može pomoći u razjašnjenju brojnih nedoumica. Gospodine predsjedavajući, e, znam da vi željno iščekujete jedan e, dokument koji ćemo mi izraditi, koji ćemo podnijeti odboru, no to nisam namjerno učinio zato jer sam eh, eh, htio čuti vaše napomene i također sam želio vas pozvati da iznesete svoja rješenja. Naravno, ako poznajete problem, možete mi eh, predložiti odgovarajuće rješenje za to. Dakle, trebamo imati pristup od ozdo prema gore. Dakle, dionici nacionalne vlasti i onda mi i zato sam e, vas htio potaknuti da iznađete sami rješenja i također vas pozivam da izradite izvješće na vlastitu inicijativu o tim pitanjima koja su vam bitna i onda ćete možda do ljeta ili nakon ljeta moći finalizirati to izvješće i moći ćemo razgovarati o sadržaju tog izvješća zato jer želimo sve ispravno učiniti i želimo imati koristi od vaših znanja, od poznavanja vaših birača i vaših zemalja članica i to se ugraditi u izvješće. To bi bilo od velike koristi zato jer će svakako e, vijeće imati jedno zajednički stav o tome u svibnju ili lipnju. Hvala vam lijepa. Mislim da smo zaboravili na jednu osobu, gospodina Eka. Evo, samo kratko, molim vas. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala lijepa gospodine povjereniče što ste danas došli na sastanak i hvala što se zauzimate za pojednostavljenja e, koja obično imaju pozitivne e, posljedice. Dakle, potrebno nam, potrebna su nam jednostavna pravila i manje birokracije u poljoprivredi, e, a pritom prirodna stan, staništa i naša bioraznolikost moraju biti očuvani. A također zaštita životinja ne smije biti e, oslabljen, oslabljena. I iako to nije direktno vaše područje, vi sigurno imate utjecaja na svoje kolege i možete e, s njima razgovarati o pitanjima e, zdravlja životinja i zaštite životinja u stočarstvu. Jedno kratko pitanje, da li ćete se u sljedećim godinama se založiti za više zaštite životinja kako e, životinja ne, bi bila kao do sada tretirana kao jedna jedinica, jedinica proizvodnja, a ne kao živo biće koje zavrijeđuje zaštitu i poštovanje. I samo jedna primjedba, gospodin Jar nije govorio o tome da treba ukinuti e, okolišne aspekte, nego samo da bi se sankcije trebale e, ukinuti, odnosno odložiti. Ja razumijem e, gospodina Jara, ali mi smo već rekli da ćemo e, napraviti pauzu od dvije godine što se tiče sankcija i ja sam siguran da ćete to pozdraviti, tu našu odluku. Dakle, imam, imate i jedan, jednu izjavu za tisak u tom pogledu gospodinu Eku mogu odgovoriti da e, želim e, podržati okolišne mjere koje e, predlažete, osobito što se tiče bioraznolikosti i interpretacije pravila, to je dio konzultacija sa općom upravom Agri odnosno mi uzimamo u obzir e, te kriterije i standarde što se tiče e, blagostanja životinja. Ja ću sigurno upotrijebiti svoj utjecaj kako bi i gospodin Andrej Kajtis dalje radio e, u tom smjeru. Gospodine povjereniče, hvala vam lijepa, hvala vam lijepa na svim odgovorima. Ja se mislim da su naša očekivanja doista golema. E, što se tiče vaših e, dalekosežnih odluka, imamo velike nade, polažemo velike nade u te vaše odluke i ja mislim da ste mogli osjetiti taj naš optimizam i velike nade. Mi se nadamo da ćete donijeti e, hrabre odluke i mi se nadamo da će 2015. biti jedna umjerena prijelazna godina u kojoj ćemo dobiti više objašnjenja kako bi se i osjećaj poljoprivrednika e, poboljšali, odnosno kako bi oni mogli bolje shvatiti izmjene. Kada vas e, policajac zaustavi, ne dobijete uvijek kaznu, ponekad dobijete i opomenu. Dakle, o tome e, trebamo razmisliti. Dakle, nadamo se i daljnjim raspravama i razmjenama mišljenja i nadamo se da će naši odnosi ostati tako dobri kao što su sada. Dakle, hvala vam lijepa. E, na sudjelovanju u ovom sastanku i također hvala svim e, djelatnicima komisije koji su danas bili ovdje i e, sudjelovali na tako dobar način u ovom našem sastanku. Jedna minuta pauze. Szanowni Państwo, po tej intensywnej pracy. E, moje damy i gospodo, e, ova, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je Europski fond za strateška ulaganja, skraćeno EFSI o tome neću ništa dalje govoriti. Znate da je izvjestitelj gospodin Albert Des. Gospodine Des, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvaljujem kolegicama i kolegama e, što su mi ukazali povjerenje i povjerili mi ovo mišljenje. Mi kao odbor za poljoprivredu e, podržavamo plan e, predsjednika komisije Junkera e, da se potaknu investicije u Europi u ukupnom iznosu od e, očekivanom od 315 milijardi eura. Ja sam ovo mišljenje ja sam dakle pročitao e, dosje i tu se e, poljoprivreda uopće niti ne spominje. Ja sam zamolio izvjestitelje u Sjeni da mi daju prijedloge i sa izvjestiteljem u Sjeni e, kluba zastupnika socijaldemokrata sam razgovarao i on mi je signalizirao svoje prijedloge i ideje. Ja sam na svim mjestima gdje je bilo moguće E, spomenuti poljoprivredu, na primjer pod točkom 2 e, gdje se spominje e, poljoprivreda kako bi se zaustavio odlazak poljoprivrednika sa zemlje. Nadalje infrastrukturne mjere E, u području na primjer transporta nadalje sam e, napisao da se sve to treba e, urediti bez dodane birokracije i da je poljoprivreda pogodna da se tu itekako dobro mogu odobriti investicije u projekte u tom sektoru gospodarstva Potom slijedi napomena da se ti investicijskim programima treba stvoriti dodana vrijednost. Također sam spomenuo istraživanje, područje istraživanja, uvijek uz napomenu, a o tome smo danas već govorili, da se pritom treba izvjeći stvaranje nove dodatne birokracije što se u amandmanu 11 je stajalo da e, tu je spomenut Europski investicijski fond, tu sam također e, dodao e, područje poljoprivrede. Ja vjerujem da ovim izmjenama koje smo unijeli smo postigli neka poboljšanja za E, područje poljoprivrede i ja vas molim drage kolegice i kolege da podržite ovo, ovaj nacrt mišljenja. E, naravno e, kada dobijemo amandmane mi ćemo ih naravno uzeti u obzir i pregledati i ja se nadam da ćemo na kraju uspjeti imati jedno dobro mišljenje. Hvala lijepa gospodine Des. Kolege, e, možete sada izreći svoja mišljenja. Prva riječ ima gospođa Agile. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, dakle, ovo je bio pokušaj da se u Junkerov plan unese i e, poljoprivreda. To je doista za svaku pohvalu. E, ima dobrih argumenata da se e, poljoprivreda izostavi, ali i da se poljoprivredu uključi u Junkerov plan, jer ako imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, onda, je, onda i poljoprivreda mora biti uključena u ovaj plan strateških ulaganja. Konkretno što se tiče gospodarstava sa dakle tu se radi o e, poduzećima sa najmanje 3000 zaposlenika mislim da je to veliki broj zaposlenika i da je to vrlo visoka granica o tome do sad nisam čula mnogo, ali ako se želimo pobrinuti za mala i srednja poduzeća, onda bismo trebali taj prag e, sniziti. Još jedna konkretna stvar o kojoj bih htjela nešto reći, dodatna sredstva se moraju dobro usmjeriti na ono što dosadašnjim e, programima i projektima nije bilo predviđeno kako bi se e, postigla E, dodanost. E, cilj je stvoriti nova radna mjesta, to je najglavni, najvažniji cilj. Ja ću uložiti neke amandmane za koje mislim da e, će biti konstruktivan doprinos i ja se nadam da ćemo uspjeti uvrstiti i poljoprivredu u Junkerov plan strateških ulaganja. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Karti. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja mislim da ovo mišljenje treba ojačati u nizu točaka. Mislim da treba priznati i uključiti ne samo poljoprivredni sektor nego i ruralne zajednice. E, treba reći da Junkerov takozvani Junckerov plan e, mora biti uspješan i u tu svrhu mora se osigurati da se ti fondovi usmjere ne samo u one zemlje koje su bile najviše pogođene krizom, nego i u one regije koje su bile najviše pogođene krizom, a ruralne zajednice su e, bile jako pogođene. Također mislim da je važno da mišljenje ovog odbora naglasi e, e, neuspješnost politike štednje koja je implementirana i da se mora e, da mora doći do preokreta e, i da se mora osigurati da Junkerov plan e, se primjeni i u korist i, e, ruralnih zajednica i poljoprivrednog sektora. Dakle, moramo se pobrinuti za zajednice koje mi predstavljamo, a to su poljoprivrednici i ruralne zajednice. Hvala lijepo, gospodin Brennan ima riječ. Hvala lijepa. Samo jedna sitnica, jedan od načina na koji se skupljaju sredstva u taj fond za strateška ulaganja je i uzimanjem e, novca iz e, programa e, Obzor 2020. a to je novac bio predviđen za sveučilišta i za istraživanja, na primjer, i što se tiče poljoprivrede. To je jedna, postoji zabrinutost u vezi sa time, odnosno to je nedostatak e, ovog Junkerovog plana što se sredstva uzimaju e, od istraživanja e, i ako se Junkerovim planom istvore nova radna mjesta, može biti da, je, da će to biti slučaj da ćemo time samo uzeti e, e, potencijalno nova radna mjesta koja su potencijalno moglo biti stvorena u jednom području i prebacit ćemo ih u drugo područje. Mislim da trebamo e, biti pažljivi i razmisliti o tome. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Flanagan. Hvala lijepa. Ljudi u Irskoj, a i u drugoj, drugim zemljama su obično vrlo uzbuđeni kad e, postoji šansa da se dobije nekoliko novčića. Međutim, stvarnost je da je u prosincu prošle godine Irska država posudila 500 milijuna eura pod pritiskom Europske središnje banke i slijede, istu će stvar činiti još sljedeće četiri godine, a sljedećih pet godina će posuđivati po milijardu svake godine, e, a mi se sada uzbuđujemo oko toga što nakon što su nas opljačkali, ako budemo molili ćemo dobiti nekoliko penija natrag. Moram reći da je to bolesno. Ideja gospodina Junkera o Uniji e, prijatelja je bolesna. Mi već imamo novac u Irskoj i ne bismo morali moliti e, od ove jadne unije da nas niste opljačkali u početku. Hvala lijepa. Gospodine Glazos imate riječ. Vjerujem da je problem ruralnog gospodarstva sve do dana današnjeg zapravo nije u dovoljnoj mjeri analiziran. To je jedan od najvažnijih sektora gospodarstva, ali uz opće probleme e, ne bi se trebalo zaboraviti da se da postoji sektor stočarstva, dakle proizvodnja mesa, vune, mliječnih proizvoda, a također i dakle mora se osobito naglasiti značaj e, e, stočarske proizvodnje. Dakle, valja ojačati e, poljoprivrednu proizvodnju osobito u onim zemljama koje su bile jako pogođene ovom krizom. Grčka može uspjeti, ali i preko razvoja ruralnog gospodarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje i zato Grčku treba osobito podržati upravo u tom sektoru gospodarstva. Da, također e, i taj sektor ima vrlo važnu ulogu uz sve druge sektore. Gospodin Bogović ima riječ. Ja se slažem sa gospodinom Desom da u ovom mišljenju e, da u mišljenje unesemo i područje poljoprivrede. Junkerov e, plan strateških ulaganja smatram jasnim signalom e, da se nastoji ozdraviti gospodarstvo u Europi i ja ga zato podržavam. Dugoročne investicije koje će donijeti potrebni kapital su e, jako potrebne i sektor poljoprivrede je jedan od sektora koji je e, najmanje e, bio najmanje pogođen krizom jer je tu, jer tu nema špekulacija, ali tu su neophodne investicije i mora biti jasno da li će taj novac biti predviđen u okviru Junkerovog plana ili će biti predviđen u okviru Hoganovog plana, na primjer za mlade poljoprivrednike. Mora dakle biti jasno e, za kome su namijenjene te investicije kako ne bi u zemljama e, nastali, nastale krive predođbe i krivi dojmovi. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih se htio malo vratiti na prva, prve napomene gospodina Desa koji je s pravom e, spomenuo da prvotne, prvotne, prvotni opisi fonda EFSI nisu uopće spominjali, spominjali poljoprivredu. Ja međutim želim e, čestitati gospodinu Desu, on je u svom e, prijedlogu zapravo pokrio e, ono što su nadležnosti odbora za poljoprivredu. Ja bih u ime kluba zastupnika SID želio spomenuti tri stvari koje po mom mišljenju što po mom mišljenju spada u fino, e, finu doradu. Naime, e, dodanost je nešto što mora biti osigurano, to je u skladu i sa idejama drugih odbora, ali u našem slučaju jer mi imamo e, jedan niz poljoprivrednih e, subvencija, tu je e, dodanost osobito važna. Kao drugo, ono što klub zastupnika SID predlaže je uključivanje socijalnih kooperativa što igra važnu ulogu u ruralnim područjima, a treće je široko pojasni internet, odnosno gradnja te infrastrukture za širokopojasni internet u ruralnim područjima. E, ako želimo da poljoprivrednici budu uključeni u stvarni život u Europskoj uniji, onda je ta infrastruktura vrlo važna. veselim se našem e, budućem radu na ovom mišljenju i naravno e, mi ćemo konstruktivno surađivati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Nikolson. Zahvaljujem predsjedavajući. Čestitam gospodinu Desu na odličnom izvješću. Žao mi što nisam bio ovdje kod njegovog uvodnog izlaganja. Europski fond za strateška ulaganja, odnosno Junckerov plan, kako ga nazivamo, je ambiciozni program mobilizacije 315 milijardi eura u sljedeće tri godine. Junckerov plan ne govori o poljoprivredi, međutim ne možemo reći da ovdje nema mogućnosti za nas. Jedan od eh, nijedan od ministara ne može misliti da um, će klimatske promjene uh, ostati iste i da to neće utjecati na poljoprivredu. I zato moramo uzeti, um, iskoristiti mogućnost investicije u poljoprivredni sektor. neki se resursi ne koriste. Na korištenje kredita umjesto grantova uh, pod stupom broj dva. Mm, korištenje takvih sredstava bilo je vrlo nisko do 2013. godine. Junckerov plan predviđa udostručavanje korištenja financijskih instrumenata. I Europski poljoprivredni fond između 2014. i 2020. svakako će biti od koristi. U ruralnim područjima potrebna su ciljana strateška ulaganja jer ona daju veliki potencijal za dugoročni razvoj i stvaranje radnih mjesta u mljekarskom proizvodu. 13-15 milijardi eura je e, brojka koja je prilično velika, a ljudi moraju vjerovati u to da je ona relevantna za njih i da je se može postići. E, relevantne su, relevantni su obnovljivi izvori energije za lokalne zajednice. I taj plan se treba provesti u svim područjima. Ranije je nešto rečeno o tome da se su ljudi pokradeni i da bi imali e, sredstva da im nisu oduzeta. Ali znamo da je obzor 2020 e, bio izvor odakle je došao novac za ovaj program, ali to ne znači da će to biti prednost ili mana. Moramo si postaviti pitanje vezano uz prijedlog koji je jučer e, dao e, povjerenik vezano uz Europsku investicijsku banku. Zato što se ovdje pitamo e, kakva će biti suradnja među različitim institucijama, hoće li oni biti konkurencija ili će dobro surađivati. Mm, mm, nadam se da ćemo kvalitetno ipak surađivati s njima i kvalitetno privesti kraju ovo izvješće. Zahvaljujem gospodin Buda. Zahvaljujem predsjedavajući. I zahvaljujem gospodinu Desu na izvješću. Moramo biti vrlo oprezni. Moramo paziti kako će se razvijati ovaj plan koji je vrlo ambiciozan. To mi trebamo u Europi jer je to velika šansa. Poljoprivredna ne može ostati isključena iz ovog plana. Mi možemo reći što god želimo, ali ne možemo živjeti bez hrane. Oni koji danas žele utjecati na taj plan, danas, žele oduzeti novac poljoprivredi i usmjeriti ga drugamo. Takve osobe moraju shvatiti kako stvari funkcioniraju. Mi moramo koristiti novac kako bismo razvijali poljoprivredni sektor. To znači ne samo da moramo dati potporu novim e, poljoprivrednim tvrtkama i mladim poljoprivrednicima, nego mi moramo dati potporu integraciji poljoprivrede. Danas govorimo o Francuskoj, rumunskoj, Njemačkoj, ali znamo da nije teško proizvesti proizvod, teško je prodati ga. Dakle, ne smijemo izgubiti iz vida ovu ideju integracije proizvodnje kako bi poljoprivrednik opstao, bez obzira na to e, uzgajali ovce ili krave, ali mora imati sigurnost da će onda svoj proizvod moći prodati na tržištu. Zahvaljujem. Dame i gospodo, e, htio bih samo nešto reći o Europskom fondu za strateška ulaganja koji bi trebao započeti sa mobilizacijom privatnog kapitala da će se određena jamstva i stabilnost kako bismo dobili nova ulaganja za rast i stvaranje radnih mjesta. Za vrijeme rasprave rekli smo da poljoprivreda ima vlastita sredstva e, koja su prilično velika unutar proračuna Europske unije. zato zanimljiva i profitabilna ulaganja trebala bi biti od zajedničkog interesa zato što takvi projekti bi trebali biti plodonosni odnosno na druge projekte koje će se predstaviti. Moraju biti i privlačni projekti jer će biti i rentabilni. Zato možda moramo govoriti o nečemu što je na granici, na primjer širokopojasni internet investicije koje su moguće za ruralna područja. Ali to su i ulaganja koja su visoko rentabilna. Dakle, moramo pokušati ispuniti očekivanja vezana uz taj fond. Zahvaljujem. Ja također kao zastupnik htio sam dodati nešto. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, dakle, Radi se o tome da u prvom redu manja, manji srednji poduzetnici e, trebaju podršku. Mi nismo zato direktno nadležni i mi ne možemo detaljno e, navoditi brojke. E, u mojoj izbornoj jedinici imamo jedan proizvodno gospodarstvo, poljoprivredno gospodarstvo sa 4000 poljoprivrednik, zaposlenika. Ja također e, upozoravam da ne bismo trebali detaljno opisivati projekte, za to su nadležne zemlje članice. Dakle, zemlje članice mogu e, utjecati na te investicije mi tu nismo direktno nadležni, a tu imam e, neke zabrinutosti da će doći do e, prebacivanja novca iz jedne stavke e, da će se novac oduzeti iz jedne stavke proračuna da bi se dao e, Junkerovom planu Cilj je više investicija na želju kolege iz kluba zastupnika socijaldemokrata. E, odlučili smo spomenuti eksplicitno e, infrastrukturu za e, široko pojasni internet u ruralnim područjima jer je to temeljni preduvjet za investicije. Nijedna firma neće otići E, e, neće se odlučiti za poslovni nastan u području bez širokopojasnog interneta. Dakle, međutim, valja izvjeći prebacivanje sredstava iz jedne, s jedne hrpe na drugu. Ukupno želim još jednom napomenuti da E, je za mene bilo nerazumljivo da se u originalnom tekstu komisije poljoprivreda uopće ne spominje, a bez e, e, poljoprivrede nema razvoja. Ja dolazim iz Bavarske gdje imamo vrlo razvijenu autoindustriju i strojarsku industriju, ali najveći broj radnih mjesta i u Bavarskoj je u poljoprivrednoj prehrambenoj industriji. E, mi imamo najveći broj radnih mjesta iako strojarska i autoindustrija imaju veći e, ukupni promet i dobit. Dakle, ta radna mjesta moraju biti sačuvana i nova se moraju stvarati i mislim da sa tim prijedlogom da se eksplicitno spomene poljoprivreda u kontekstu Junkerovog plana, e, mislim da smo tu na dobrom putu. E, ako ulazimo u detalje onda postoji opasnost da ćemo time e, zapravo pogoršati ovo mišljenje. još samo jedna napomena što se tiče amandmana rok je 25. ožujak 12 sati znači E, pardon, u 17 sati. 25. ožujak u 17 sati je rok za predaju amandmana. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ono što ste nam rekli pokazuje da je bilo dobro to što ste pokrenuli ovu inicijativu i napisali ovo izvješće. Jer to je upravo način razmišljanja koji mi očekujemo. Dakle, zahvalni smo na tomu. Htio bih vas podsjetiti na naše rokove, dakle amandmani do sutra u pet popodne. Naše rasprave zaključit će predstavnik komisije, će gospođu Marsen. Zahvaljujem. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda to je točka broj 12, smanjenje nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjena direktive 2003. 35 EZ. Izvjestitelj je gospodin Huitema. Raspravljat ćemo o ovom nacrtu mišljenja o prijedlogu komisije o direktivi Nadležni odbor je ENVI. Znamo da je to jako važno pitanje za ljudsko zdravlje i koji je utjecaj na nacionalni okoliš što se tiče onečišćenja. Ovo je nova direktiva koja će biti dodatak e, i izmjena prethodne. Uključit će obveze smanjenja emisija koje će biti primjenjive od 2013. godine, posebice što se tiče amonijaka, metana i tako dalje. sada dajem riječ izvjestitelju. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolege i kolegice, Radi se o važnom dosjeu. U 12. mjesecu 2013. komisija je dala prijedlog e, nove direktive. E, kad je radni program komisije objavljen krajem prošle godine, postalo je jasno hoće li komisija i kako će komisija nastaviti e, na radu u ovom području. Sada je jasno da Europski parlament ima važan cilj e, zaključiti ovaj dosje i nastaviti sljedećih godina. Mnogi sektori su ovdje uključeni i zato moramo uzeti u obzir sva različita mišljenja kako bismo postigli ciljeve koji će biti realistični i kako bismo poboljšali situacije za sve sudionike. Direktiva iz 2011. godine pokazuje da se ovdje e, poljoprivreda spominje kao sektor koji mora doprinijeti smanjenju amonijaka, e, lebdećih čestica i metana. Poljoprivredni sektor je jasan, da mora, e, zna da mora dati e, svoj doprinos tomu i zato su se u prošlosti učinile mnoge stvari kako bi se e, doprinijelo poboljšanju situacije. Prije nego što je dokument preveden, imao sam sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni. Pitao sam ih što misle i kakav doprinos žele dati u mom nacrtu izvješća izrazio sam dvije zabrinutosti. Prvo, uključenje metana. Emisije metana iz uzgoja e, životinja su e, zbog fermentacije e, i zbog korištenja sajskog noja. Zato moramo pokušati smanjiti emisije metana E, kvalitetnim skladištenjem stajskog gnoja, gnojiva. 24,5% e, treba biti smanjenje fermentacije do 2011. godine um, i na temelju pod raspoložih podataka moramo imati 24,3% smanjenje stakleničkih plinova kako bismo imali bolje skladištenje e, stajskog gnojiva. Ako budemo uključili metan, to će nas dovesti do prekomjerne regulacije, zato što je metan već uključen u drugu odluku, zato što se radi o stakleničkom plinu. Na taj način bismo smanjili fleksibilnost e, država članica, država članica u donošenju odluka i ne bismo imali dobre posljedice za obveze smanjenja emisija moramo imati u obzir stakleničke plinove, posebice CO2. Što se tiče ciklusa ugljika, imamo ovdje spominjanje zelenih površina i to se treba zadržati. još jedno pitanje, a to je ispaša životinja. E, krave i slični, e, slične životinje trebale bi biti obuhvaćene u ovom tekstu e, mislim da treba smanjiti obveze za smanjivanje mesija. Po mom sudu poljoprivrednici ne bi trebali biti podvrknuti ovako velikoj obvezi, nego bi trebali e, doživjeti veću fleksibilnost mjera koje se odnose na njih. To je što se tiče metana. Druga stvar vezano uz e, amonijak. Znamo da je komisija 2020. do 2020. predvidjela plan E, što se tiče 2013. godine, međutim, ciljevi su bili prilično teški. Od 1990. emisije su se smanjile već 30% prema posljednjoj kalkulaciji Eurostata. Od 2005. godine su postignuta smanjenja emisija, ali ne uzimaju se u obzir smanjenja od 1990. Neke države članice nisu postigle tako dobre rezultate, neke su jako puno investirale u smanjenju amonijaka. 2013. godine komisija je dala novi prijedlog ograničavanja emisija koji su imali E, uzeli u obzir e, početne vrijednosti od 1990 i postignuća koja su e, postignuta prije 90. I zato treba postići ciljeve koji će biti dostižni za sve države članice. To su bile glavne zabrinutosti i očekujem raspravu u kojoj ću dobiti dodatne prijedloge od vas. Hvala. Zahvaljujem. E, želim vas podsjetiti na to da je nadležni odbor odbor ENVI koji će glasovati o našem mišljenju i amandmanima. Imate jednu minutu na raspolaganju e, i to svi govornici. Gospođo Dančila, izvolite. Zahvaljujem, dame i gospodo. Ovo su vrlo ambiciozni ciljevi što se tiče kvalitete zraka, kakvoće zraka. E, I ambiciozni su ciljevi za smanjenje emisija. Na to smo se usredotočili, ali ne smijemo zaboraviti da predložene mjere ne moraju značiti da će ekonomski trošak biti prevelik dakle ne smijemo imati dodatne administrativne probleme. Obveze koje su preuzete u sklopu e, protokola iz Kiota su vrlo ambiciozni zato što se trenutno nalazimo u situaciji ekonomske krize i zato se moramo još uvijek e, zalagati na financijskom planu kako bismo poštivali naše obveze. Sada su ciljevi još ambiciozni. 2030. E, godina je izazov za mnoge države članice. Jasno je da se treba dodatno angažirati. Što se tiče dodatnih troškova za smanjenje emisija, ali zbog toga bi e, moglo doći do problema u apsorcijskoj sposobnosti. Mjere za 2030. godinu trebale bi bolje odraziti nacionalne performanse E, naša razina ambicije trebala bi se smanjiti e, sa ciljevima koji neće biti obvezujući. Istovremeno ne možemo očekivati da će od 2020 do 2030 e, razvoj biti linearan zato što se efekt smanjivanja emisija može promijeniti sektori trebaju surađivati i istovremeno bismo trebali e, ukloniti srednje ciljeve. Zahvaljujem. Imamo još jedno izvješće, dakle pokušajmo se pridržavati jednog vremena. Gospodin Braner, izvjestitelj u Sjeni. Zahvaljujem. Ja sam izvjestitelj u Sjeni iz odbora Envi. E, Naravno da onečišćenje mnogo košta, 400 um, smrti svake godine zbog toga. To je i gospodarski trošak 380 milijardi eura svake godine zbog onečišćenja. Dakle, to nije stvarno malo pitanje. 90% uh, amonijaka e, izlazi iz farmi, e, ali Europska unija ne želi kazniti e, uzgajivače, nego želi riješiti problem kakvoće zraka i klimatskih promjena. Dakle, smanjivanje ciljeva su samo sredstvo da bismo došli do cilja i da bismo poboljšali poljoprivrednu praksu općenito kako bi ona bila u skladu s direktivom poljoprivrednici bi radije htjeli dobiti neke e, konkretne smjernice vezane uz amonijak, posebice uz emisije lebdećih čestica. E, uz ovako konstruktivan pristup mi bismo mogli postići veliko smanjenje e, emisija iz poljoprivrede. Međutim, u ovom izvješću nema riječi o tome smanjenja ciljeva za eh, amonijak nije dovoljno kako bismo poboljšali kvalitetu zraka u ruralnim područjima. Hvala. Zahvaljujem. Uvođenje metana u e, područje primjene prijedloga komisije izazvalo je zabrinutost poljoprivrednika. Predlaže se da se uzgoj isključi za neke onečišćivače zraka. Ja se potpuno slažem, e, ova odluka je prilično razumna jer poljoprivrednici nemaju mogućnost smanjiti prirodne emisije metana zbog životinja e, ali njihova područja doprinose apsorpciji CO2 zato što se radi o zelenim područjima koja su jako bitna zbog balansa e, e, ugljika i CO2 općenito na planeti. Ako se metan ne bude isključio iz ovog dokumenta dovest ćemo u pitanje cijeli sektor koji je jako bitan za ruralno područje. Zahvaljujem gospodine Agniju. Zahvaljujem. Potpuno se slažem s onime što je rekao kolega. E, metan bi se trebao potpuno ukloniti iz ove uredbe ili direktive ili kako je već hoćemo nazvati. Prije 500 godina ova je planeta imala jako puno stoke koja je slobodno e, se kretala po kontinentima, svi su izbacivali metan. Ali metan nije loš plin. Mnogi od vas nisu svjesni toga da je jedan od najvećih e, emitenata e, metana je nije imao na umu smanjivanje metana. Ako se stvarno zabrinuti zbog emisije metana, onda morate jasno reći da je to zabrinuto zelenih. Smanjenje metana znači smanjivanje broja e, grla stoke u pojedinom, e, pojedinoj farmi. Hvala. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. Gospodin Glezos, Zahvaljujem. Htio sam reći da se ne slažem sa onime što je do sad spomenuto. Moramo reći koja je razlika između zaraze s jedne strane i e, onečišćenja s druge strane. Postoje dva instrumenta e, koja bismo mogli koristiti. Morat ćemo saditi više stabala. Ako to budemo učinili, očistit ćemo naš zrak. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Hojzling. Gospodine Egnju, smatram da je ovo što ste rekli vrlo zanimljivo, ali to što ste rekli razumijete samo vi i nitko više. E, dragi kolege i kolegice, dakle i poljoprivreda mora dati svoj doprinos smanjenju emisija. E, to ima neke veze sa, sa e, brojem životinja koji se uzgajaju. Međutim, to se ne može riješiti samo tehnički, mora se sagledati sustav u cjelini i naravno da se održiva poljoprivreda mora e, staviti u fokus, a ne može se pokušati manipulirati životinje s ciljem da stvaraju manje metana, to naravno neće uspjeti. U, dakle, sve se to mora uzeti u ukupno razmatranje. I naravno da se ovo e, da se pritom ne treba iz izgubiti niti e, direktive o kvaliteti vode i vidjet ćete na kraju će sistemi održivog, održive poljoprivrede e, biti upravo e, dati naj, najveći doprinos smanjenju emisija. Hvala. Javilo se još e, govornika za daljnju raspravu. Molim vas da se pridržavate ograničenja od jedne minute. Gospođa Serena. Hvala. Ja sam htjela napomenuti da model industrijske poljoprivrede koji se promiče ZPP-om nije u skladu, nije kompatibilan sa kvalitetom zraka. Trebamo razmatrati ne samo način proizvodnje, nego i način trgovanja hranom. Nije moguće da se osnovne namirnice prevoze tisućama kilometara, jer to svakako ima učinak na kakvoću zraka. I e, dopustite mi još nekoliko napomena. Kao prvo, trebamo staviti naglasak na e, mala i srednja poljoprivredna gospodarstva koja se bave ekopoljoprivredom i to će promijeniti i način obavljanja stočarstva. Trebamo e, izbjeći velike koncentracije životinja na jednom mjestu, a to je upravo sada prisutno u ovom modelu koji se promiče ZPP-om. Htjela sam također skrenuti vašu pozornost na takozvanu distribuciju hrane putem nula kilometara. Evo, vidim da predsjednik me već želi prekinuti, tako da ćemo to uložiti u našim amandmanima. Hvala, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Mislim da je doista važno za budućnost ekstenzivnog stočarstva da se cevni plin isključi iz e, direktive. Kada bismo to zadržali u području primjene direktive, to bi pomoglo onim lobijima koji žele nametnuti koncentriranje životinja koje se hrane umjetno i to na vrlo ograničenim površinama. Mislim da bi to bio razuman postupak, trebamo imati hrabrosti i otići dalje i tražiti da se ovakva vrsta djelatnosti ne obuhvati ovom direktivom nećemo promicanjem industrijskog sučanstva riješiti probleme. Hvala gospodin Des. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Biću vrlo kratak. Moj klub zastupnika se u svemu podržava ovo mišljenje Jana Hütema mislim da sadrži sve što je neophodno kako bi s jedne strane se smanjile emisije, a s druge strane kako bi se i zadržala konkurentnost europske poljoprivrede. Mišljenja sam da metan e, tu e, ne treba biti spomenut. E, gospodin činjenica je da najveće emisije metana uzrokuju na primjer močvarna područja. Nećemo valjda smanjivati močvarna područja kako bismo smanjili emisije metana. E, postoje i e, na slobodi divlji e, bivoli, odnosno goveda koja žive slobodno u divljini i oni također emitiraju metan. Hvala lijepa sljedeći govornik. Da, naravno poljoprivreda mora dati svoj doprinos kao drugo e, što se tiče metana da ga treba izbaciti i da se ciljevi trebaju biti realistični što se tiče amonijaka tu se slažem. E, naravno krava na livadi je nešto dobro iako e, je izvor emisija metana moramo izbjeći jednu tehnizaciju e, poljoprivredne proizvodnje, to smo već imali, dakle trpanje goveda u objekt kako bi se e, lovio metan, e, to nije pravi put, goveda moraju biti na livadi. Hvala lijepa. Gospodin Šajer. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja govorim također u su izvjestiteljice iz Sjene, no neću duljiti. Pitanje metana. Naravno da je važno voditi računa o fleksibilnosti i o naporima koji se poduzimaju kako bi se smanjilo stakleničke plinove. No, pri tome ne treba pretjerivati sa donošenjem propisa, kao što je i rekao potpredsjednik Timmermans između ostalog. Kada je riječ o postizanju ciljeva u vezi s emisijama metana i kada je riječ o krmivu koje je glavna prehrana životinja uz soju, tu se postavlja pitanje uzgoja ne samo goveda, nego i konja. Važno je naravno očuvati i pašnjake i zelene površine, što je važno naravno i radi očuvanje klime. Ovo udostručenje propisa o metanu moglo bi dovesti do smanjenja korištenja pašnjaka. Naravno, posebnim načinom prehrane treba postići upravo smanjenje emisija metana. Ja podržavam ovaj prijedlog izvjestitelja Hujteme. Mislim da moramo pogledati realnu situaciju u Europi. E, želimo odustati od e, kvota za mlijeko i znamo da će se time povećati broj mliječnih goveda u Europi, a time i emisije metana. Dakle, mi još uvijek na sreću imamo i veliki broj divljih goda koji također emitiraju metan i močvarišta koje emitiraju metan i dakle potpuno podržavam e, izvjestitelja. Hvala. Pa čini mi se da opet e, postoji neka zbrka u politici prema gospodarstvima. U Irskoj se sada pokušava nam progurati na silu fracking, a istovremeno nam se želi spriječiti uzgoj i bavljanje poljoprivredom. Ja razumijem da je anaerobna probava doista normalan proces, ali u e, Irskoj to je doista nepostojeći postupak. Dakle, predložio bih kao moguće rješenje promicanje upravo anaerobne razgrade, naročito u zemlji koja proizvodi toliko gnojiva od stoke. Dakle, smiješno je krenuti putem frekinga, a, da se ne koristi ono što nam je dosudce pod nosom. Molim vas, poštovani kolege, čini mi se da e, možete raspraviti evo sa izvjestiteljem i poslije. A gospođa Hazakant? Veliki je učinak poljoprivrede na smanjenje bioraznolikosti i to je nešto što možemo pripisati izravnim emisijama, naročito dušika ali također i sjeći šuma i pretjeranom korištenju vode i vodnih resursa. Ako uzmemo stočarstvo, područje stočarstva je odgovorno za najveće emisije stakleničkih plinova i mislim da bi bilo neodgovorno isključiti metan i amonijak iz ovih odredaba o emisijama. Hvala. Dziękuję Po... Hvala vam lijepa. A sada bismo zamolili predstavnika komisije, gospodina Ferhera, da uzme riječ i da ukratko iznese mišljenje komisije. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući i također hvala izvjestitelju na eh, radu na mišljenju i dobar dan svima. Evo, e, spomenuti su već neki važni podaci, tako da neću ulaziti tu u detalje, ali 400 tisuća preuranjenih smrti svake godine u Europi zbog neonečišćenja zraka podrazumijeva e, jednu milijardu troškova godišnje i također gubitak proizvodnje. Također imamo onečišćenje koje smanjuje prinos u vrijednosti od 3 milijarde eura godišnje. No, ovaj paket e, se upravo predlaže kako bi se smanjilo onečišćenje do 52% do 2030. godine, dakle unutar 15 godina i zbog toga treba poštriti mjere i neke obuhvaća e, važne e, elemente metan, amonijak i dušik i tu smo saslušali zabrinutosti koje su izrazili izvjestitelji drugi, naročito kada je riječ o amonijaku. Želim podsjetiti da je to važan prekursor e, za e, prizemni ozon koji ima također i učinak na ozranjivanje, e, odnosno na razvoj biljaka i trebamo zato sagledati sve u cjelini. Mi ne želimo uvesti dvostruke propise i zapravo smo htjeli izbjeći udostručenje propisa, nego smo ih htjeli iskoristiti kako bismo povezali razna politička područja. Važno je zadržati metan u području primjene direktive kako bi se o metanu raspravljalo na međunarodnoj razini i kada se raspravlja o onečišćenju metan. Također dolazi i izvan Europske unije i utječe i, i na e, naš E, u kvalitetu zraka. Kada je riječ o e, ciljevima smanjenja, već smo raznim klubovima zastupnika e, rekli da smo otvoreni za njihove prijedloge i također želimo usko surađivati i sa kolegama koji se bave klimatskim promjenama. Naravno, razmatramo i takozvanu opciju nula troškova, ne samo u slučaju poljoprivrede, nego i kada je riječ o zbrinjavanju otpada i odlagalištima. Kada je riječ o amonijaku, to je možda još i značajnije, odnosno odnosno amonijak e, je već poznat kao prekursor za lebdeće čestice, a također kao što možda znate Svjetska zdravstvena organizacija je e, rekla da je onečišćenje zraka karcinogeno, a upravo su to lebdeće čestice najveći izvor zabrinutosti. U posljednjih nekoliko dana, evo, zabilježilo se u Parizu, u Sjernoj Francuskoj e, vrhunce onečišćenja zraka u tim gradovima što je dovelo do e, neizmjeničnog prometovanja vozila u e, tim gradovima, a također u posljednjih nekoliko dana znamo da su ti e, vrhunci zabilježili 50% amonijaka iz širenja gnojeva po njivama nakon prekida obrade zemlje za vrijeme zime. Naravno, to iziskuje i ponovni izračun ciljeva kako bi se osigurao ravnopravno područje za, i polje za sve i također ne želimo da ciljevi za 2025. E, budu nepotrebno obvezujući i to smo već e, i objašnjavali u prethodnim prilikama. Komisija je ponovno izračunala podatke i to u dodatku koji smo objavili početkom siječnja i možda ste primijetili da su ciljevi za amonijak prilagođeni i smanjeni su za 27 do 25%. Naravno, prepoznato je i da postoji tu jedna prosječna e, vrijednost za zemlje članice i naravno razmotrili smo mogućnosti rasta i hoće li se moći ovi ciljevi ostvariti u tim uvjetima. Naša je procjena pozitivna, osim u jednom ili dva slučaja gdje moramo priznati, recimo u slučaju Mađarske, gdje se očekuje 71% eh, povećanje eh, eh, proizvodnje mljekarstva, što naravno treba ponovno razmotriti. No, mm, došli smo ovamo održati dijalog i naravno spremni smo uvijek na daljnju suradnju. Kada je riječ o drugim pitanjima, evo ja ću to nastojati odgovoriti u pisanom obliku, no ako imate bilo kakve druge nedoumice, naša su vrata uvijek otvorena i radujemo se budućoj suradnji sa izvjestiteljem i ostalima. Hvala vam lijepo. za Hvala također i na vaše spremnosti na suradnju. A sada riječ ima izvjestitelj, samo kratko. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem kolegama na njihovim doprinosima i napomenama. Drago mi je što većina vas podržava stav koji sam zauzeo u ovom izvješću i mislim da je važno također razgovarati sa vašim kolegama u klubovima zastupnika i onima koji su u odboru ENVI zato jer oni trebaju tamo također iznijeti iste argumente koje ste vi iznijeli danas ovdje Naročito je to važno istaknuti u primjeru metana. Hvala svima i naravno ako mi se želite obratiti po bilo kakvom pitanju, moj je ured uvijek otvoren. Hvala lijepa. I želim vas podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana 30. ožujka u 12 sati. Ponavljam, 30. ožujka u 12 sati. Hvala svima. A sada prelazimo na posljednju točku na dnevnom redu za danas prije podne, odnosno ekološka proizvodnja i označavanje ekoloških proizvoda. Kao što se možda sjećate, ovo je važan sastavni dio radnog programa Komisije za 2015. godinu. Komisija je najavila da će možda povući svoj prijedlog nove uredbe ako vijeće i parlament ne postignu sporazum unutar šest mjeseci do kraja lipnja. U više navrata mi smo izjavili da to ne poštuje duh ugovora. Na to je gospodin Timmermans odgovorio da će komisija možda povući svoj prijedlog u bilo kojem trenutku. Evo, toliko u uvodu. Gospodin Hoisling ima riječ. Izvolite. Ovo je važna tema, ali nažalost nemamo mnogo vremena. Drage kolegice i kolege, e, ovdje su i predstavnici drugih odbora. E, dame i gospodo, bio poljoprivreda sa EU razvija munjevitom brzinom i to uglavnom i zbog sve većeg interesa naših građana za e, zdravom hranom, za odroživom proizvodnjom, za zaštitom bioraznolikosti, za zaštitom životinja, tla, klime. Biološka poljoprivreda je na neki način uzor Eh, integrira sve moguće ciljeve, kako se kaže, all inclusive eh, i zato je, što je priznato i u posljednjoj reformi ZPP-a. Međutim, tu postoje i problemi. Prelazak sa konvencionalne na bioproizvodnju sa sobom donosi neke rizike za proizvodnju. Cijene bioproizvoda su duše viši, ali povezani su sa kretanjem cijena za konvencionalne proizvode. Potrebno je više rada, postižu se manji e, prinosi i postoje dodatne kontrole, uvoz hrane iz trećih E, zemalja je konkurencija i zato je interes poljoprivrednika za prelazak na eko na, na bioproizvodnju u opadanju, a potražnja na tržištu raste. Komisija je e, nakon višegodišnjih e, konzultacija i savjetovanja i procjene utjecaja došla do zaključka da je potrebna jedna nova uredba o biopoljoprivredi i to zbog sve većih rizika koji prate ovaj eksplozivni rast tržišta bioproizvodima e, i to e, zato što je komisija izrazila zabrinutost da bi moglo doći do podrivanja povjerenja potrošača e, ako se ne regulira na novo pravila za uzgoj, kontrolu, označavanje, uvoz, tržišno natjecanje i tako dalje. I zato je podastrala novi prijedlog u kojem se uredba temeljito mijenja u odnosu na dosada sada e, važeću uredbu koja nije baš jako stara, ona je iz 2007. odnosno 2009. godine. E, udruženja biopoljoprivrednika pitaju zašto je potrebna nova uredba, zašto ne preraditi staru. Komisija je još dužna odgovor na to pitanje. E, jedno, jedna nova uredba e, i trgovini i poljoprivrednicima nepotrebno komplicira život i zato u Njemačkoj, Austriji i Nizozemskoj postoji veliki otpor protiv ove nove uredbe i osobito protiv toga što komisija predviđa 30 e, delegiranih akata u okviru ove uredbe koji će tek kasnije definirati bitne dijelove e, ovog, e, ove ove uredbe. Nitko neće, ne, ne bi tvrdio da je u biološkoj poljoprivredi u Europi sve u redu, naravno da je potrebno urediti e, poticanje prelaska na bioproizvodnju i osobito je potrebno e, poraditi na dinamici kako bi farmeri mogli nabavljati biljke životinje doista prikladne za bioproizvodnju. Zato nije dovoljno samo izbaciti pesticide i mineralna goriva, nego treba povećati otpornost na bolesti i stvoriti trajno profitabilnu proizvodnju. I zato nije dovoljno ono što je e, komisija predložila, to je jednostavno ukidanje iznimki i prijelaznih perioda e, treba zapravo poticati jednu dinamiku koja će zatvoriti rupe na tržištu sjemena i krmiva e, koje još postoje nakon 25 godina e, postojanja biopoljoprivrede. Ima doista premalo sjemena, krmiva i životinja koje su doista prikladne za bioproizvodnju. Ja sam zato predložio u svom nacrtu neke mjere koje e, bi pomogle da se te rupe zatvore. Postoji još jedan problem koji komisija e, želi riješiti, ali pritom je po mom mišljenju pretjerala. E, naime, predlažu se granične vrijednosti za ostatke biološki štetnih tvari u bioproizvodima koje su do sada važile samo za dječju hranu. Na prvi pogled to izgleda kao da je konsekventno, međutim to stvara jedan novi problem, a to je najprije se mora razjasniti tko je odgovoran ako se te granične vrijednosti pređu, je li možda susjedna industrija ili automobilski promet ili susjed koji e, se bavi konvencionalnom poljoprivredom i ko će platiti štetu ako se ustanovi e, da su granične vrijednosti pređene. Također naravno postoji i opasnost od namjernih prevara i od nemara. Naravno ni bio poljoprivreda nije pod staklenim zvonom i e, i e, sa svime time treba izaći na kraj. Ne treba, nemojte me krivo shvatiti, ja sam mišljenja da se e, bioproizvodi jasno moraju razlikovati od nebioproizvode i da se potrošač mora moći pouzdati da kad kupuje bioproizvode da je doista kupio bioproizvode, no to se ne može postići samo e, pomoću uvođenja graničnih vrijednosti. E, ekopoljoprivredna proizvodnja je jedan proces i nova uredba mora e, omogućiti uvođenje preventivnih mjera kako bi se e, spriječila kontaminacija i također se mora poboljšati komunikacija između kontrolnih instanci i spriječiti e, e, e, nepotrebna opterećenja bioproizvođača. Bitno je da se to i dalje regulira uredbom o ekoproizvodnji, a ne uredbom o kontrolama. Ja se slažem sa komisijom da što se tiče trgovine i uvoza se nešto hitno treba izmijeniti. Imamo u tom e, smislu izvješća komisije i revizorskog suda e, i došli smo do zaključka da e, se tu hitno trebaju pojačati kontrole, nedostaju podaci i njihova interpretacija o slučajevima prevare zemlje članice nedovoljno međusobno komuniciraju i nedovoljno sa komisijom e, i moraju se e, uvesti mjere koje će prevenirati takve slučajeve e, prevara. Ja zato predlažem uvođenje jedne službe za monitoring i kontrolu biopoljoprivrede koja bi skupljala i razmjenjivala podataka, e, na primjer što se tiče tržišta e, sjemenom i o svim drugim rizicima. Moramo upozoravati na slučajeve prevare kao nedavno kod uvoza krmiva iz Ukrajine i takve se slučajeve treba konsekventno goniti. E, mi smo sa zaposlenicima e, komisije održali mnoge tehničke sastanke, međutim komisija je još uvijek suzdržana što se tiče pitanja e, je li baš potrebna ta agencija, međutim ja je smatram doista potrebnom u drugom području kao na primjer što je ribarstvo postoji agencije iako ribara ima daleko manje nego eko e, poljoprivrednih proizvođača drage kolegice i kolege nećemo, neću dalje govoriti o detaljima e, nego o vremenskom planu pred nama je jedan vrlo kompleksan posao koji e, moramo kojeg se moramo primiti vrlo intenzivno i to znači utječe i na e, plan e, e, vremenski plan 20. travnja do 20. travnja bismo mi trebali imati dovršen nacrt potom bi amandmane izvjestitelja o smjeni trebali imati početkom svibnja koncem svibnja gotovo izvješće prevedeno na sve jezike, a rok za pre, ulaganje amandmana bi bio konac e, lipnja. E, naravno da za prvo čitanje prema Lisabonskom ugovoru Europski parlament nema e, nikakav rok i mi si možemo i možemo uzeti vremena koliko nam bude trebalo Naravno, e, na komisiji je, ako želi da u suradnji s Europskim parlamentom e, dobro odradimo taj posao do kraja, da e, prihvati da nam treba vremena koliko nam treba. Ono što je bitno je da ovaj doradimo i poboljšamo ovaj nedorađen prijedlog komisije i zato predlažem da si uzmemo dovoljno vremena za, i da razredimo jedan, jednu, jednu novu, dobru, uh, dobru novu uredbu o biopoljoprivredi. Hvala, molim vas da se pridržavate zadanog vremena. Gospodin Lenz, jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem kolegi Hojslingu na ovoj njegovoj izjavi i na e, dosadašnjoj e, suradnji mislim da je ona bila vrlo dobra. Naravno uvijek postoje e, razlike u mišljenjima između različitih klubova zastupnika, ali imam dojam da se kod ove uredbe prilično, postoji prilično slaganje i i u pogledu pitanja da nam nije potrebna nova uredba, da želimo evoluciju, a ne potpuno novu, e, dakle e, poboljšanje postojeće, a ne potpuno novu e, uredbu kako bi za sektor eko poljoprivredne proizvodnje osigurali jednu dobru budućnost u Europi. E, zahvaljujem i komisiji što je sa nama do sada dobro surađivala, ali naravno da želim još bolju e, i e, intenzivniju suradnju, osobito što se tiče pitanja graničnih vrijednosti za štetne tvari i kontrola. Hvala gospodine Andrej. Hvala, zahvaljujem eh, gospodinu Hojslingu na izvrsno odrađenom poslu. Euh, Naravno, mi ćemo uložiti neke amandmane na ovo izvješće. Važan je Praga također treba voditi računa i o dobrobiti životinja. Kada je riječ o delegiranim aktima, slažem se da kada je riječ o temeljnim aktima, provedbenim i delegiranim aktima, tu treba uspostaviti novu ravnotežu. Postoji porast potražnje za eko proizvodima, no kada je riječ o nadzornom tijelu koje bi bilo tome namijenjeno, tu se slažem, ali treba odrediti i okvire za to. Hvala, gospođa Sanova. Hvala. Gospođa Senera. Kada je riječ o raspravi o eko uzgoju, Važno je uzeti u obzir malih ekoproizvođača i e, također kanale izravne prodaje. Drugo, treba zaštititi lokalni sjemenski materijal i također smatram da treba tu navesti i pitanje koje se tiče nedopuštenih tvari. Naime, brine me pokušaj komisije da na mala vrata tu ubaci GMO-e a osim toga kontrola treba biti strožija, stroža, ali ne smije biti previše birokratska kao što se često događa u stvarnosti. I na kraju, kada je riječ o međunarodnoj trgovini, brine me učinak razmjene namirnica koje, koje dolaze iz velikih udaljenosti, koje će to učinak imati na kakvoću okoliša, naročito na kakvoću zraka. Hvala, gospodin Zullo. Zahvaljujem izvjestitelju i također eh, moram reći da se slažem eh, s time da svi izvjestitelji i svi uključeni u postupak rade na razradi jedne uredbe koja će staviti u središte pozornosti proizvođače i potrošače. Eko poljoprivreda je važna zato jer predstavlja budućnost europskog teritorija. Ako ne budemo uspjeli stvoriti nešto što će valorizirati kakvoću naših proizvoda, onda samo gubimo vrijeme. Ja se nadam da ćemo vidjeti kraj ovog postupka i da ćemo dočekati jedan proizvod koji će doista u središte stvari staviti kvalitetu proizvodnje u Europi. Hvala. Gospođa Sarbo. Hvala. Pozdravljam prijedlog komisije i nadam se da ćemo na kraju imati i preciznije propise za ekoproizvodnju za kojom postoje sve veća potražnja u Europi, ali i na međunarodnoj razini. No treba također ojačati povjerenje potrošača i zbog toga su nam potrebne kontrole i nadzor koji se neće temeljiti samo na kriteriju rizika i rizičnosti, nego trebamo imati jasne kriterije označavanja a to je veliki potencijal za Europsku uniju. Naravno da trebamo i naše proizvode plasirati na nova tržišta i trebamo moći ukazati na njihove dobrobiti za zdravlje i to trebamo uspominuti naročito u trgovinskim pregovorima sa SAD-om, ali i sa Japanom. Hvala. Gospodin Ozov. Hvala. Iskrivljavanje tržišnog natjecanja koči e, razvoj ekološke poljoprivrede u Europskoj uniji, no predložena rješenja neće poboljšati situaciju. Ako želimo ukloniti nadzor nad proizvodnim prstenom i to uskladiti sa kontrolama drugim prstenovima, onda nećemo biti uspješni. Postoji također ovdje i dumping cijene radne snage, zato jer je ovo visoko intenzivna djelatnost kada je riječ o korištenju radne snage, a koriste se i eh, radnici na crno, naročito u poljoprivrednom i voćarskom sektoru. Zatim e, me brine činjenica da se ne naznačuje porijeklo proizvoda na naljepnicama i to zapravo šteti transparentnosti. Zatim e, velike grupacije u poljoprivredno-prehrambenom području će upravo iskoristiti ovu tržišnu nišu koja je obećava, a ova uredba će samo ići njima na ruku. Hvala gospođa Aguilera. Mislim da svakako treba poboljšati naše odredbe i ne smijemo propustiti ovu priliku koja nam se nudi u ekološkoj poljoprivredi koja je značajna i također koja bilježi porast potražnje. U sklopu ove revizije tražim eh, da se uvedu mjere za očuvanje mješovitih poduzeća, odnosno u Europskoj uniji važno je uskladiti propise u tom smislu jer takva usklađenost stvara pravnu nesigurnost eh, poslovnim subjektima na ovom području. Nažalost, nemamo vremena za razmatranje drugih tema, ali kao što je rekao izvjestitelj Hoistling, ne smijemo izgubiti ovu priliku. Gospođa Hazelt, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, Prijedlog komisije nastoji povećati povjerenje potrošača u ekološke proizvode što traže proizvođači. Žele jasne oznake, ali također i dobrobit životinja. Dobrobit životinja i zdravlje životinja je važno također i u sektoru ekološke poljoprivrede, dakle treba uvesti mjere kako bi cijela Europska unija mogla primijeniti odredbe koje su sklađene na, za dobrobit životinja. Važno je također e, da se posebnu visoki standardi dobrobiti životinja koje se koriste u ekološkoj poljoprivredi i uzgoju. Treba primjerice izbjeći nepotrebnu kastraciju ili treba uvesti obvezu uzgoja snažnijih pasmina i također nove postupke za transport i klanje u čitavom sektoru. Hvala, gospođa Garcia. Ja neću sada ulaziti u suštinu ovoga izvješća, zato jer smo to već učinili u prethodnim prilikama, o tome smo već raspravljali i imali smo razminu mišljenja. Htjela sam se nadovezati na riječi gospodina Hojslinga koji je rekao da je Europska komisija zastala u razradi ovoga izvješća, no zapravo smo mi ovdje blokirani u parlamentu, a to mi je žao zato jer je ovo izvrsna prilika za uređenje ovoga sektora za ekopoljoprivrednike jer na taj način možemo potaknuti njihovu djelatnost i proizvodnju ekoloških proizvoda u Europi. I to govorim kao predstavnici, predstavnica jedne zemlje, Španjolske, koja je najveći proizvođač ekoproizvoda u Europi. Tamošnji proizvođači, poljoprivrednici su zabrinuti zbog e, eventualnog povećanja birokratskog opterećenja i traže izmjene ovog prijedloga komisije. Dakle, kada mi kažu da će tu doći do kašenja, to već sve više brine. Evo, već sam govorila o meritumu ovog izvješća, smo imali prilike prije. Gospodin Nicholson. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. E, govorit ću ime gospođe Gerling koja je izvjestiteljica u Sjeni. Nažalost e, imam samo minutu na raspolaganju tako da neću pročitati njezinu cjelokupnu izjavu. Evo želim zahvaliti izvjestitelju o tome što je izvješćivao izvjestitelju u Sjeni o svojem radu na izvješću. Gospođa Gerling smatra da e, se slaže sa izvjestiteljem u velikim dijelu izvješća, no kada je riječ o tome da se čitave e, farme prate, kada je riječ o e, proizvodnji, e, ne vidi potrebu uvođenja dodatnih birokratskih opterećenja. Također, smatra da je eko uzgoj zapravo ne poslovni odabir nego jedna e, životna odluka, odluka o sam načinu života. E, kada je riječ o stacima antibiotika, predlaže da se preuzme prijedlog britanske vlade koji se tiče dopuštenih sredstava i tvari. Evo, htio bih, e, mogu bih mnogo toga još dodati, ali nažalost moramo se ovdje zaustaviti. Hvala. Um, Hvala lijepa, sljedeći govornik. Ovo je područje vrlo važno jer postoji opasnost da ljudi napuste ovaj sektor umjesto da novi ulaze u ovaj sektor. Dakle, moramo e, ovo dobro odraditi. Što se tiče slučajne kontaminacije ekoproizvoda, e, bilo koja kontaminacija je e, odgovornost poljoprivrednika bez obzira koji je zapravo izvor te kontaminacije i e, to može dovesti do toga da mnogi ekoproizvođači odustanu od proizvodnje jer e, jer će shvatiti da nisu u stanju kontrolirati te kontaminacije Mislim također da e, sve mjere trebaju biti proporcionalne. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Htio bih se koncentrirati na dva područja kako bi se očuvalo povjerenje potrošača u eko E, oznake. Prvo je pitanje certifikacije. Mora se smanjiti administrativno opterećenje. Ova uredba bi morala reći da bez obzira na veličinu e, gospodarstva da se moraju provoditi e, svakogodišnje kontrole. To bi osiguralo zaštitu potrošača i eko oznaka. Drugi aspekt je označavanje. U Europi ima mnogo vrsta oznaka dakle potrebno nam je e, jedno označavanje koje pokazuje porijeklo sjemena to će garantirati kvalitetu i pomoći da se e, potroša, vrati povjerenje potrošača to će također potaknuti istraživačke znanstvene institute da nastave razvijati e, nove vrste sjemena gospodin Egnju Molim e, e, izvjestitelja da se vrati na dvije stvari koje brinu britanske eko proizvođače. Prvo, inzistiranje na tome da poljoprivredno gospodarstvo mora biti ili potpuno eko ili uopće ne eko, dakle zabranjuje se kombinacija eko i ne eko proizvodnje. Komisija će proizvoditi e, prisiliti proizvođače da se odluče druga E, strana te medalje je inzistiranje na e, upotrebi e, eko sjemena, međutim bioproizvođači ga ponekad ne mogu nabaviti. Možete li molim vas se vratiti na ta dva problematična pitanja i to ponovo, o tome ponovo, ponovo poraditi na tome. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa, ja ću biti vrlo kratak. Želim naglasiti da se evropske mjere moraju primjenjivati na isti način na sve proizvođače u cijeloj Europskoj uniji. A tu za sada postoje razlike, potreban nam je jedan homogeni pristup. da li su nam potrebni europski registri? Zašto ne u, e, osnovati specijaliziranu agenciju? Hvala lijepa. Sada predstavnik komisije na najviše četiri minute. Hvala lijepa. Mi vjerujemo da e, smo stvarili napredak. Komisija je imala nekoliko tehničkih sastanka sa izvjestiteljem i njegovim timom i drago mi je da mogu e, pozdraviti vrlo konstruktivan e, pristup. Nastavit ćemo surađivati. Što se tiče ove uredbe mi želimo osigurati fair tretman za sve ekoproizvođače i jedan bolji ukupni sustav. Želimo učvrstiti povjerenje potrošača. E, ovaj sektor raste za 6 do 9 godišnje, ali uglavnom e, zahvaljujući uvozu. Moramo dakle poraditi na tome da osiguramo porast vlastite proizvodnje i to ne samo e, kratkoročno i srednjoročno nego i dugoročno. Kada je povjerenik Hogan preuzeo funkciju, e, komisija je imala kontakte sa mnogima od vas i ostalim dionicima i mnogi traže E, status quo, međutim budimo jasni, potrebna su nam transparentna i harmonizirana pravila i važno je da imamo fer i jednak tretman za sve ekoproizvođače primjenom istih pravila u cijeloj Europskoj uniji kako bi EU logo garancija iste kvalitete za sve ekoproizvode. Komisija ne slaže s onima koji kažu da moramo zadržati ovaj status quo i ne mijenjati ništa. Budimo iskreni, ništa nije e, savršeno u e, ovom u, da, u ekosektoru kakav je on danas i ima mnogo prostora za pojednostavljenje a istovremeno jačanje pravila e, što će osigurati rast ovog sektora E, dakle, postoje tri pitanja koje želim naglasati. Kao prvo, kontrole. Želim posjetiti potrebu da se pojača sustav kontrola e, na temelju e, dosadašnjih iskustava. Ne mogu se ignorirati dosada postojeći slučajevi prevara i mora se zaštititi ovaj sektor od e, e, e, lažnih ekoproizvoda. Međutim, mora se i osigurati veća fleksibilnost što će osigurati ukupno robustan sustav. Provedena je procjena rizika u ovom sektoru Naravno da komisija želi izbjeći e, e, stavanje novih opterećenja na proizvođače. Kao drugo, danas 63 e, različita kontrolna tijela kontroliraju uvoz na temelju 63 različita seta pravila. Tu moramo uvesti jedinstvena pravila za kontrolu proizvoda koja su proizvedena izvan Europske unije. Europska unija je otvorena za uvoz, ali zašto bismo prihvaćali e, niže standarde za ekoproizvode iz trećih zemalja? E, eko proizvođači e, se moraju pridržavati svi istih pravila ako žele oznaku da je proizvod eko. Mi želimo pojačati partnerstva kao što imamo sa Švicarskom, SAD-om, Japanom i Tunisom, ali u svim tim slučajevima e, uvozni proizvodi se moraju, e, zadovoljavati iste standarde kao i europski proizvodi. E, status quo nije prihvatljiv proizvođači plaćaju e, visoke cijene za ove proizvode i zato se e, to tržište mora regulirati. Hvala lijepa. Htjeli bismo e, zamoliti izvjestitelja da e-mailom pošalje vremenski plan, odnosno rokove za ulaganje amandmana i tako dalje. Sad ponovo riječ ima izvesti na dvije minute. Dragi kolege i kolegice, hvala na ovoj raspravi. Očito je da imamo e, dosta zajedničkih e, stajališta. Naravno da ćemo nastojati da ovaj e, nacrt, zakonodavni nacrt bude doista solidno izrađen naravno da ne možemo e, dopustiti toliki broj delegiranih akata jer na taj način bi komisija mogla mijenjati pravila e, kasnije nakon što se zakon usvoji mi želimo stvoriti pravnu sigurnost za eko proizvođače i za sektor. To će trajati, ali e, mi kanimo dobro obaviti ovaj posao što god, e, koliko god to e, trajalo. Moramo inzistirati na visokoj kvaliteti i zato nam je potrebno određeno vrijeme. Pred nama je i ljetna pauza. E, mi ćemo intenzivno raditi skupa sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo uspjeli, ja, se, ja sam siguran da ćemo uspjeti, pozivam komisiju da surađuje s, njima na s nama na konstruktivan način e, kako bismo e, omogućili ovom sektoru da se nastavi razvijati, a ne da se zaustavi u svom razvoju. Hvala lijepa, hvala prevoditeljima. E, želim zamoliti izvjestitelja još jednom da emailom, pošalje e, rokove i vremenski plan. Hvala lijepa e, prevoditeljima na dodatnih 10 minuta. Ne zaboravite donijeti glasačke kartice poslije pauze za ručak imamo glasanje. Hvala.